Dragi kolege, da pozdrav svima. Ako se slažete, možemo započeti konstituirajuću sjednicu predsjedništva. Na samom početku vam želim dobrodošlicu na konstituirajuću sjednicu odbora za razvoj kao prvi potpredsjednik na odlasku, a u primjen, sukladno članku 14.1 poslovnika. Ja ću predsjedavati početkom ove sjednice dok ne izaberemo novog predsjednika, pa ovime otvaram sjednicu. Krećemo od izbora predsjednika te jednog do četiri podpredsjednika sukladno članku 204. poslovnika. Najprije ćemo krenuti s izborom predsjednika, a nakon toga ćemo održati izbore podpredsjednika. Prije samog početka izbora ću koji su zamjenski članovi koji sudjeluju u glasovanju. Imamo dvojicu, kolega Preda kojega mijenja kolega Engel, a Gorensa mijenja Takula. Jesu li kolege ovdje. U redu, hvala. Ima li nekih izmjena što se tiče sastava članova vezano uz izbore? Nema nikakvih izmjena, onda možemo krenuti na izbore predsjednika odbora. Prije svega mogu konstatirati da kvorum od četvrtine članova odbora je okupljen, e, dakle to je sedam zastupnika. A sada lijepo molim da se kandidati predstave. Dakle, kolega socijalista i demokrata, mi smo protiv Brexita, pa želimo da Linda nastavi obnašati dužnost predsjednice odbora. U redu, dakle vi želite istaknuti kandidaturu Linde McEwan. Hvala. Pristajete li da, se, e, da vas imenuje? Pristajete u redu, hvala. Želim vas podsjetiti da kandidat mora biti punopravni član ovoga odbora i mora ispuniti deklaraciju o financijskim interesima. Jeste li ispunili ova dva preduvjeta, gospođo Mekavan? Da. Hvala. S obzirom da imamo samo jednog kandidata, ispričavam se, ima li možda još koji kandidat iz nekog drugog kluba zastupnika? Nema. U tom slučaju, s obzirom da imamo jednog kandidata za mjesto predsjednika odbora za razvoj. Ja predlažem da imamo izbore aklamacijom, ako se slažete. Dakle, čestitam e, gospođi Mekevanč na izboru za predsjednicu odbora i lijepo vas molim da dođete ovamo na moje mjesto. Hvala. Hvala vam uh, kolege što ste mi ukazali povjerenje i ponovno me izabrali za predsjednicu. Radujem se što ću surađivati s vama sljedeće dvije i po godine. Vjerena sam da možemo mnogo toga postići zajedno. Sada prelazimo na izbore potpredsjednika. Krećemo sa izborom prvog potpredsjednika. Imamo dva zamjenska člana. Već smo ih spomenuli, oni su još ovdje, imamo forum, pa možemo odmah krenuti s izborom prvog potpredsjednika. Inače imamo četiri potpredsjednika. Dakle, lijepo molim e, da se kandidati predstave. Izvolite. Kao prvo čestitam tebi Linda na reizboru. Mislim da je Sjajna vijest da ćeš biti predsjednica našeg odbora. U kluba EPP-a predstavljam kandidaturu Morisa Ponge za mjesto prvog potpredsjednika. Hvala gospodine Ponga. Prihvaćate li da vas se imenuje kao kandidata? Da, predsjednice. Hvala. Moram vas podsjetiti da kao kandidat morate biti punopravni član odbora i morate ispuniti deklaraciju o financijskim interesima. Ispunjavate li ova dva preduvjeta? Da. Hvala. Ima li još neki klub zastupnika koji želi istaknuti kandidaturu? Ako to nije slučaj, onda možemo izabrati prvog potpredsjednika aklamacijom i zamolit ću gospodina Pongu da mi se ponovno pridruži za stolom. U redu, sada prelazimo na izbor drugog potpredsjednika. Klub zastupnika ALDE želi istaknuti kandidaturu. Hvala. U ime kluba zastupnika Liberala, drago mi je što mogu predložiti ime jednog izvrsnog kandidata za mjesto drugog potpredsjednika, gospodin Pavo Vajrenen. Dakle, mi predlažemo gospodina Vajrenena. Hvala. Hvala gospodine Vajrenen, imam jedno pitanje za vas, ali prije toga me zanima želi li još neki klub zastupnika istaknuti svog kandidata. U tom slučaju pristajete li da vas se imenuje kao kandidata? Vi ste punopravni član ovoga odbora. Jeste li ispunili deklaraciju o financijskim interesima? Jesam. Hvala. U tom slučaju mislim da možemo odobriti ovo imenovanje aklamacijom. I čini mi se da ovdje još ima mjesta, pa nam se možete pridružiti. Hvala gospodine Leibman. Sada prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika. Lijepo molim da se klubovi jave, dakle da istaknu svog kandidata. Hvala u ime kluba zastupnika QNGL. Prije svega želim tebi upustiti čestitke na reizboru i mi predlažemo našeg kandidata za trećeg potpredsjednika. Ima li još nominacija? Gospodin Kolu Glu, pristajete li da vas imenuje kao kandidata? Da. E, kao što znate, ja sam inače protiv Grexita. Pa nadamo se da neće doći do Grexita nakon svih zbivanja kojima smo bili svjedoci prošle godine. Posjećam vas da morate biti punopravni član odbora i morate ispuniti deklaraciju o financijskim interesima. Ispunjavate li ova dva preduvjeta? Da. U redu onda u tom slučaju možemo isto tako imati e, glasovati aklamacijom. I pozivamo vas da nam se pridružite kao treći potpredsjednik. Imamo još jedan krug izbora. Izbori za četvrtog potpredsjednika. Molim da se imenuju kandidati. Izvolite. Hvala. Ja predlažem gospodina Diva, pa ta on nažalost nije ovdje kako bi mogao odgovoriti na vaša pitanja. Ne znam je li to problem. Da, on je me kontaktirao, kontaktirao je sa mnom i nije mogao doći danas zbog obiteljskih obaveza. Međutim, on je proslijedio svoju suglasnost da bude imenovan našem tajništvu i čuli smo, dobili smo informaciju iz da je potpisao deklaraciju o financijskim interesima. Ima li još kandidata? Ako to nije slučaj, možemo li prihvatiti i imenovanje gospodina Deve aklamacijom? Bez obzira na to što nije nazočan. U redu, e, čestitam svim potpredsjednicima na izboru i mislim da smo time završili sa konstituirajućim dijelom sjednice. Zahvaljujem svim kolegama na dolasku. Predsjedništvo ovog odbora će vrlo rado surađivati s vama u predstojećem razdoblju. A sada prelazimo na redovnu sjednicu odbora. E, glasovat ćemo, tako da vas lijepo molim da provjerite imate li glasačke kartice. Hvala. Okay, Kolege. Možemo započeti redovnu sjednicu odbora. Krećemo od šeste točke, usvajanje dnevnog reda. Dakle, ukoliko nema nikakvih izmjena, slažemo li se s predloženim dnevnim redom, možemo li ga usvojiti? Hvala. Sedma točka, priopćenja predsjednice. Podsjećam vas da sljedećeg utorka, 31. siječnja, imamo važno glasovanje zajedno sa odborom AFET na temu migracija i izbjeglica, te posljedica na vanjsku politiku. Izvjestitelj je gospodin Demeira. To će biti u 16 sati odboru AFET. Molim da dođete nešto malo ranije, budući da će to uslijediti nakon jednog drugog glasovanja u afetu, pa bi moglo biti malo ranije. No u svakom slučaju ćemo u utorak sljedeći tjedan imati zajedničko glasovanje odbora. Važno je da pružimo potporu kolegama koji rade u odboru AFET. Nakon sastanka koordinatora danas moramo donijeti neke odluke vezano u zajednički sastanak sa odborom za proračunski nadzor. E, taj sastanak će se također održati utorak. Mi ćemo vam e, proslijediti informaciju čim se koordinatori oko toga dogovore. Dakle, bit će još jedan izvanredni sastanak odbora u utorak. No, dobit ćete sve te informacije, dobit ćete obavijest na vrijeme. Sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda priopćenja komisije. Imali komisija neka priopćenja? Ništa posebno. Drago mi je što možemo postaviti Bruno Savjana ovdje u novom svojstvu. Dobrodošli. Sada ćemo prijeći na glasovanje. Krećemo od devete točke dnevnog reda. Mišljenje za odbor AFA, AFET eh, na temu opatridnost u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji. Marija Hojbuh je izvjestiteljica. Želite li uzeti riječ prije glasovanja? Da, kratko samo. Želeo bih eh, ukazati na to da kod eh, preporuka za glasovanje sam preporučila da se koncentriramo na ono što su naše nadležnosti u develu. u ima tu nekoliko negativnih preporuka, ali ne zato što bi ja imala sadržajno problem s tim amandmanima, već naprosto smatram da se moramo usredotočiti na ono što je u našim nadležnostima kao deve, a ne da odstupamo od toga. Evo, samo sam to htjela reći. Hvala. Hvala. Mi se, dakle, moramo sredotočiti na, na sadržaj idemo sada na glasovanje. O toj točki krećemo od šestog amandmana. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi amandman za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 1. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. za, ističemo se ovdje, imamo dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Proverit ćemo drugi dio. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Trinesti amandman za. Protiv suzdržani usvaja se. Uvodne izjave, kompromis 2, a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti amandman za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Mislim da se odbija. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Peti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje, pojmeničnim glasovanjem. A, ispričam se, imamo nova pravila. Dakle, svi, svako glasovanje će se evidentirati. Ranije smo imali pojmenično glasovanje samo za izvješća, a ne i za mišljenja, ali sada imamo nova pravila, tako da otvaram glasovanje o mišljenju u cijelini. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova. I čestitke izvjestiteljici. Hvala. E, pred nama je jedno malo duže glasovanje. Zahvaljujući velikom trudu su izvjestitelja i našeg tajništva te djelatnika odbora imamo velik broj kompromisa. Riječ je o reviziji Europskog konsenzusa o razvoju. Samo da vas posjetim, taj konsenzus je dokument. Dakle, nakon što se oko njega usuglasimo sa komisijom i vijećem. To će postati međuinstitucijski sporazum. Ovo izvješće Bogdana Vente i Norberta Noizera je naš prijedlog vezano s to što bi taj konsenzus trebao sadržavati. Nakon toga ćemo se sastati sa malteškim predsjedništvom i nakon toga će se početi pregovori o novom konsenzusu. Dakle, ovo o čemu glasujemo danas će biti temelj za mišljenje parlamenta vezano uz europski konsenzus o razvoju, a to je zapravo način na koji će u sljedećih 15 godina Europska unija provoditi e, ciljeve održivog razvoja i zato je ovo vrlo važno glasovanje. E, ne znam tko od izvjestitelja prvi želi uzeti riječ. Norbert Neuser. Hvala. Linda, spomenula se da je riječ o vrlo važnom izvješću. Mi smo vrlo dobro pripremljeni. E, tjesno smo surađivali sa izvjestiteljima u Sjeni i sa svim službenicima. Zahvaljujem još jedan put Jespi i njegovom timu. Kao što vidite, imamo velik broj amandmana. Mi smo objedinili prioritete. Sljedećeg tjedna krećemo u trijalog. Ovo će biti vrlo ambiciozno s obzirom da Malteško predsjedništvo ovo namjerava dovršiti do svibnja. Vidjet ćemo kako će to proći. Hvala, Bogdan. Ja mogu samo ponoviti i ponovno posebno zahvaliti Norbertu i svim izvjestiteljima u Sjeni na sjajnoj suradnji. Još jedan pot lijepo hvala Jesperu, našim savjetnicima i asistentima. Ta pomoć nam je bila iznimno važna, a ovo izvješće će poslužiti kao mandat za pregovore u međuinstitucijskom sporazumu do usvajanja teksta u veljači na plenarnoj sjednici. I što se tiče ovog e, sastanka, komisije, sastanka komisije vijeća i Europske službe za vanjske djelovanje, to ste već spomenuli. U redu, onda bez e, daljnjeg odlaganja možemo krenuti s glasovanjem. Against. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3b za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandmani 80 do 83 zajedno za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 91 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 do 97 97 96 97 su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 <clears throat> za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8a za, protiv, suzdržani. Možemo li provjeriti 8D, 8a? Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129 e, je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9a za, protiv, suzdržani, još jednom za. 9a. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 148 za protiv suzdržani usvaja se. 150 158 i 159 zajedno za protiv suzdržani usvaja se. 151 za protiv suzdržani usvaja se. 154 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Oralni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183 za, protiv suzdržani usvaja se. 14a, kompromis 14a za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 185 za, protiv suzdržani usvaja se. 186 za, protiv suzdržani odbija se. 187 za, protiv suzdržani provjerimo. 187. Otvaram glasovanje. 187. Sorry. It falls. It falls if Yeah, but that wasn't adopted. Yeah, so we're on 187, colleague. Mi smo na 187, kolege. Svi su glasovali, zatvoren glasanje odbija se. Malo ste se zbunili jer zbog 186. Uglavnom, 188 i 189 zajedno za, protiv, suzdržanje usvaja se. 190 podijeljeno na dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani odbija se. Drugi dio 190 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 15 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 195 za, protiv suzdržani odbija se, 196 za, protiv suzdržani odbija se, 197 za, protiv suzdržani, odbija se. 199 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 209 i 10 zajedno, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 215 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 229 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 230 za, protiv, suzdržani, odbija se. 231. 231 je podijeljen. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. iz 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 235 za, protiv suzdržani usvaja se, 237 za, protiv suzdržani odbija se, 240 za, protiv suzdržani odbija se, 241 za, protiv suzdržani usvaja se, 242 za, protiv suzdržani usvaja se, 243 za, protiv suzdržani odbija se, 247 za, protiv suzdržani odbija se, 245 za protiv suzdržani odbija se, 246 za protiv suzdržani odbija se, podijeljeno glasovanje 248 prvi dio za protiv suzdržani odbija se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. 249 za protiv, suzdržani, usvaja se 250 za, protiv, suzdržani, odbija se 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 257 za, protiv, suzdržani, provjerimo 257, otvaram glasovanje. Oh, well. We'll check Otvorili smo glasovanje, provjerit ćemo 257. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se <laughs> ukupna većina, ali dugačko je glasovanje. Umorimo se. 250 je podijeljeno prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 262 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 263 za, protiv, suzdržani, odbija se. 264 za, protiv, suzdržani, odbija se. 265 za, protiv, ne, podijeljeno, podijeljeno je. 265, prvi dio. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva šest ne, piše da se ne razmatra, ali se razmatra, znači za, protiv, suzdržani, usvaja se, 267 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 22a za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se, Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 289 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 290 za, protiv, suzdržani, odbija se. 291 za, protiv, suzdržani, odbija se. 292 za, protiv, suzdržani, odbija se. 293 za, protiv suzdržani usvaja se, 294 za, protiv suzdržani usvaja se, 295 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 26 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 10 za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 304 za, protiv suzdržani usvaja se. 305 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 313 za, protiv suzdržani usvaja se. 315 za, protiv suzdržani usvaja se. 317 za, protiv suzdržani usvaja se. 319 za, protiv suzdržani usvaja se. 327 za, protiv suzdržani odbija se, 328 za protiv suzdržani odbija se, 329 za protiv suzdržani usvaja se, 330 za protiv suzdržani usvaja se, 331 za protiv suzdržani odbija se, 332 za protiv suzdržani odbija se, je amandman 6 za protiv suzdržani usvaja se,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 Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zada imamo na citate amandman 1 za protiv suzdržani usvaja se. Možemo blok, ne možemo blok. Do deset samo. Ne, imamo prigovore, ne možemo. Idemo brzo. Amandman 1 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman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 Čestitam gospodinu Venti i gospodinu Noizeru usvojeno sa jako velikom većinom, 21 prema 1. Hvala. Sada vidimo e, prednost ovog napornog rada naših izvjestitelja oko kompromisa, inače bismo bili ovdje do 11 sati sigurno. Ovo je bilo važno glasovanje, mislim da će biti korisno ako se dva izvjestitelja slažu, da naše tajništvo je odoslalo ključne poruke vezane uz ovo glasovanje i sadržane su tu ključne e, poruke, a to je da naša razvojna politika treba se usredotočiti na iskorjenjivanje siromaštva i tu su i druge važne poruke i e, sada će temeljem ovoga kolege vidjeti i rezultat ovog dugog glasovanja. Hvala Evo, jedna minuta prije nego što krenemo na sljedeću točku. A ako neko želi otići, u međuvremenu može.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 Hvala Okay, U redu kolege, sada je 10 sati. Rekli smo da ćemo sada započeti s ovom točkom. Dakle, možemo prijeći na točku 11. Učinci sporazuma CETA na zemlje u razvoju. Naručili smo ovu studiju prije nekog vremena o učinku na zemlje u razvoju ovog nacrta trgovačkog sporazuma između Europske unije i Kanade, dakle CETA, sveobuhvatni trgovački ugovor. Zaključci ove studije prezentirat će nam gospodin Peter Draper s moje lijeve strane i on je izvršni direktor Tutva Consultinga iz Južne Afrike. Ovo je pravo vrijeme za ovu prezentaciju jer na plenarnoj sjednici ćemo glasovati o CETI. To je u veljači u Strasburu, dakle sada je pravo vrijeme za to. I to je vrlo kontroverzno pitanje za neke ljude u Europi. Na ovom odboru bavit ćemo se učinkom CETE na najsiromašnije zemlje na planeti i to je jako važno pitanje kakav će to učinak imati na njih. Gospodine Draper, izvolite imate riječ i zatim će vas kolege moći pitati pitanja. Hvala gospođo predsjedateljice. Ova studija je podijeljena, ja ću pretpostaviti da je pročitana, jer je to poprilično dugačak dokument. E, ja sam zamoljen da to sažmem u deset minuta, dat ću samo neke ključne podatke iz studije. Dakle, počet ću s metodologijom, to je studija iz dva dijela. Prvo, pregled literature o CETI i o učinku CETE na zemlji u razvoju. I postoji vrlo malo literature o tome, a mi smo odlučili pregledati literaturu o takozvanim mega regionalnim sporazumima TTIP i TPP, jer oni pokrivaju slično područje kao i CETA. I to smo koristili kao nešto slično da vidimo kakav će biti učinak i potencijalni učinak CETA na zemlje u razvoju. A drugi dio, tu smo imali dvije kratke studije slučaja gdje smo detaljnije proučavali potencijalni učinak na Južnu Afriku i na Tanzaniju. Tu smo se usredotočili na trgovinu i robu i potencijalni učinak liberalizacije carine. To je jedan od ključnih kanala kojim e, učinka na zemlje u razvoju. Održali smo i debatu o tome što je zapravo zemlja u razvoju i na kraju smo odlučili da se bolje usredotočiti na LDC-ove i ACP šire. To je pozadina što se tiče metodologije i pristupa. mi smo identificirali ključne kanale potencijalnog učinka i već sam spomenuo trgovačke kanale. E, tu postoji stara priča ili diverzija trgovine ili kreiranje trgovine ovisno o tome koje grupe proizvoda, industrije i zemlje proučavate. da to malo razjasnim onima koji nisu upoznati s teorijom ekonomije, ideja je ta da ako zemlja izvan preferencijalnog trgovačkog područja, na primjer Južna Afrika ili Tanzanija, koje smo proučavali, ako one izvode proizvode u, na primjer, Europsku uniju, e, po sporazumu o carinskim preferencijama, obje to i rade, a onda Kanada kroz CETU dobije carinska olakšanja i to bi moglo dovesti do preusmjeravanja e, izvoza iz Tanzanije i Južne e, Afrike. To bi bila diverzija koja proizlazi iz tih carinskih sporazuma, u ovom slučaju između Kanade i Europske unije. To smo pokušali malo razjasniti i našli smo potencijal za diverziju trgovine iz Južne Afrike i iz Tanzanije. To je ograničeno na poljoprivredni sektor, jer mi smo samo zagrebali površinu s ovom studijom, nismo previše ulazili u detalje koji proizvodi točno e, i koji utjecaj će tu biti, ali jedna od preporuka na koju ću se vratiti na kraj je ako ovaj odbor želi dalje ići s ovim procesom, treba se naručiti mnogo detaljnija studija o točno kakvim utjecajima e, vezano za diverziju trgovine će se tu raditi. Teoretski govoreći što se kad govorimo o kreaciji trgovine, ako sporazum između Kanade i EU-a dovede do više trgovine, povećanja trgovine, i porasta potražnje za proizvodima koji se ne proizvode u Kanadi i EU, na primjer sirovine, to bi moglo dovesti do više izvoza iz Južne Afrike i Tanzanije ako oni imaju te proizvode. Ekonomisti tu pokušaju mjeriti neto efekt, koliko trgovine se kreira, koliko se preusmjerava. I ništa u literaturi koju smo pogledali nije se bavilo time. Što se tiče CETE, postoje samo dvije studije koje su obavljene o učinku CETE na Kanadu i Europsku uniju. I tu se samo ovlaš spominje utjecaj na e, zemlje u razvoju, ali to nije fokus nijedne te studije. I zbog toga je jedna od naših glavnih preporuka ta da se to nije činilo prije i ako ovaj odbor želi s time ići dalje, prvi korak bi trebao biti da se naruči jedna takva studija o detaljnom učinku jer resursi koje smo imali na raspolaganju za ovu studiju nisu bili dovoljni da se dovoljno detaljno time pozabavimo. Ovo nije vezano samo za carine koje bi mogle uzrokovati diverziju trgovine, gledali smo i propise. Prvi su propisi o podrijetlu, propisi o podrijetlu koji govore o tome tko može dobiti i carinska olakšanja, oni su važni. S točke gledišta outsidera, manje razvijenih zemalja Južne Afrike, Tanzanije, izvoz u Kanadu, izvoz u Europsku uniju, pogotovo a također u Kanadu, kako ti propisi e, se donose o podrijetlu je važno pitanje. To je također pitanje akumulacije. Kompanije šire svoje lance vrijednosti po svijetu i ta, ti propisi o podrijetlu imaju velik utjecaj o tome gdje će one osnovati svoje, svoja postrojenja. Drugi dio je potencijal za diverziju ulaganja, za preusmjeravanje ulaganja. Nismo se mogli baviti svim detaljnim propisima o podrijetlu u CETI, ima ih mnogo, doslovno tisuće proizvoda za koje postoje propisi o podrijetlu. I ako želimo razumjeti utjecaj za zemlju u razvoju što se tiče preusmjeravanja trgovine i ulaganja, potrebna je detaljna studija o tim pravilima, propisima za podrijetlo i mi se nismo mogli time baviti u ovom projektu. Treće područje ili instrument koji je važan, to je veliko područje standarda, harmonizacije standarda i konvergencija standarda, usklađivanje i često se tu radi o specifičnim proizvodima, dakle postoje standardi za automobilske dijelove kojih ima stotine, možda i tisuće. I dakle i sigurnosti standardi o tome može li se neki dio, automobilski dio izvoziti u neku državu. Ovakvi sporazumi uspostavljaju procese dijaloga kako bi se industrije s obje strane je o harmonizaciji, i međusobnom priznanju, i konvergenciji tih standarda. Dakle, tu postoje tisuće različitih standarda. Ako ste outsider, u ovom slučaju CETI, a izvozite u Europsku uniju, tu postoje dva moguća efekta na vaš izvoz. Prvi je, a mnogi su zabrinuti za to, je potencijal da se potencijal isključivanja, jer između Kanade i Europske unije standardi mogu biti viši i proizvodi trećih zemalja možda ne budu kvalificirani za, za izvoz. A drugi je lock-in, takozvani, jer na primjer ako ja kao izvoznik iz Južne Afrike udovoljavam standardima za izvoz u Europsku uniju, a sada Europska unija prizna Kanadu, teoretski mogao bih pristupiti i kanadskom tržištu. To je takozvani lock-in i kreiranje trgovine. Ne znamo kakav je kakva je ravnoteža ovoga svega ako ne prođemo kroz svaki proizvod poimence. Da se vratim na ove dvije studije koje smo pregledali, koje su se bavile ovlaš učinkom CETE na zemlje u razvoju. Također su mjerile učinak na socijalnu dobrobit. I učinci su nađeni da će biti vrlo mali. Vjerojatno je to sve koncentrirano u sektor poljoprivrede za te dvije zemlje koje smo gledali, također u specifičnim poljima, na primjer izvoz vina Južne Afrike u Europsku uniju. Kanada je općenito velik izvoznik e, sirovih materijala u poljoprivredi, a mnoge slabo razvijene zemlje imaju primarne proizvode također u poljoprivrednom sektoru i to je potencijalno velika prijetnja da bi kanadski izvozi mogli ugroziti izvoze slabije razvijenih zemalja u Europsku uniju. Treće područje ili kanal za potencijalne učinke, ovdje stvari postaju kontroverzne u europskom kontekstu, to je za politike ili harmonizaciju propisa. Najbolji primjer je u području rješavanja sporova između investitora i država, jer Kanada je uspostavila novi sustav za rješavanje takvih sporova i vide taj sistem, sustav kao potencijalni model za bilateralne pregovore sa slabije razvijenim e, zemljama ili potencijalno za VTO e, model za multilateralni sustav ovisno o vašem mišljenju o ISDS-u, to je ili dobra ili loša stvar. Ja imam osobno mišljenje, ali zadržat ću ga za sebe. Ali tu se ne radi samo o ISDS-u, već CETA također ima odredbe o raznim drugim mjerama koje možda postanu, a možda i ne standardi za buduće pregovore između Europske unije i Kanade, a možda i zemljama u razvoju. Dakle, to je potencijal za kompetitivnu liberalizaciju. Zemlje koje potpišu te velike bilateralne ugovore će morati udovoljavati tim standardima kako bi zadržali konkurentnost. Dakle, možemo to vidjeti kao čašu napola punu ili napola praznu, jer usavršavanje, ažuriranje propisa može biti dobro, a može biti i loše jer to ovisi o standardima i zaštitama, može biti loše ako su ti standardi neprilagođeni slabije razvijenim državama. I, i time smo se bavili u, ovom, u ovoj studiji. Što se tiče preporuka, imamo tri skupa preporuka. Prvo, fokusirano na kanale trgovine i ulaganja potencijalnih učinaka – budući da postoje malo detaljnih analiza, predlažemo da bi ovaj odbor mogao razmotriti naručivanje jedne studije koja bi išla po pravilima i standardima. To bi bila ogromna studija, pitanje modeliranja je tu, ali treba ići u tome smjeru ako želimo više detaljno vidjeti kakav će biti učinak vezano za trgovine robom. Povezano s time treba se dodatno pozabaviti pitanjem pravila o podrijetlu i kako to utječe na lanac opskrbe i kako to dozvoljava izvoznicima iz zemalja u razvoju pristup većim tržištima. I zadnje područje gdje predlažemo pomoć u razvoju, a to je područje izgradnje kapaciteta, jačanje kapaciteta u slabije razvijenim državama. Jer oni moraju naprijediti svoje standarde i svoje male i srednje poduzetnike povesti sa sobom, to zahtjeva velike resurse u tim zemljama i to je praktično područje kojima bi se mogli baviti kako bi se pomoglo tim zemljama da bolje sudjeluju u lancima opskrbe i kako bi se iskoristili eh, efekti kreiranja trgovine. Hvala. Ovdje ste postavili čitav niz pitanja, a vjerujem da i kolege isto tako imaju pitanja za vas. Izvolite. Hvala vam na izlaganju i hvala vam što ste nam ukazali na kompleksnost e, nekih pitanja. Ja sam inače za to da se zadrži jedna dublja studija na ovu temu. Ako sam vas dobro shvatio, vi ste rekli da je ovo kompleksno, ali da ne možete dati i da ne možete sada dati precizan odgovor. Što se tiče Kanade, CETA se uglavnom oslanja na poljoprivredne proizvode. Da kako, mene zanima vaše osobno mišljenje o ISDS-u, budući da ste rekli da možemo i o tome porazgovarati. Mi pokušavamo u CETI imati jedan sasvim drugačiji pristup u usporedbi s TTIP-om. Klub socijalisti i demokrate sada su pokrenuli sudski postupak, a mi sada još uvijek unutar parlamenta vodimo pregovore, pa mislim da bi bilo zanimljivo da čujete nešto o tom revidiranom ISDS-u, mi na tome radimo u parlamentu. E, što se tiče opskrbnog lanca, niste spomenuli pomoć za trgovinu. Zanima me jeste li do sada već predvidjeli neku studiju koja bi se usredotočila na situaciju u kojoj pomoću instrumenta e, pomoći za trgovinu možemo podržati razvoj u zemljama u razvoju kako bismo zapravo postali dijelom opskrbnog lanca i e, koja bi proračunska stavka mogla biti za to u proračunu Europske unije, budući da i mi radimo na tome i na dosljednoj primjeni održivih ciljeva razvoja. Hvala vam. Hvala na izlaganju. Čujete me? Hvala vam na izlaganju. Vi ste rekli da ako se radi o blagostanju, vi tu ne računate baš na neke velike utjecaje, jer u svakom slučaju možda na područje poljoprivrede i eventualno proizvodnje vina, ali upravo nam poljoprivreda pričinja zabrinutosti, jer u afričkim zemljama u poljoprivredi radi jako puno ljudi i to ima visoku, visoku poziciju, znači 60% podsaharske Afrike radi upravo u poljoprivredi. Tako da svakako da će to imati utjecaj i to je ono što nas i brine jer za ljude je tamo jako važno ostvariti određeni prihod. Kako, na koji način ste razmatrali područje poljoprivrede? Rekli ste da ste samo to e, nekako zagrebali po površini i e, ako e, ste se time bavili možda nam možete reći na što točno treba paziti kako ljudi tamo ne bi pretrpili neke velike štete zbog tog trgovinskog sporazuma. Nakon CETA će doći i TTIP e, i to e, po svojem opsegu će što se tiče e, dotoka robe biti više nego što očekujemo iz Kanade. Još ćemo dozvoliti jedno pitanje u ovom krugu. Nakon toga će govornik dati odgovor. Gospodin Zela. Da, hvala vam. E, ja sam kanad, nisam vidio još kanadska vina u našim trgovinama, <laughs> ali južnoafrička se nalaze u našim trgovinama. U svakom slučaju mi paralelno smo imali još i raspravu o, o ugovoru o gospodarskom partnerstvu sa južnoafričkim zemljama. E, tu je kritiku smo čuli od vlastitih kolega što se tiče otvaranja tržišta jer u južnoafričkim zemljama se proizvode i e, citrusi koji sada imaju bolji pristup europskom tržištu. Kako je e, taj e, odnos sada između CETE i Kanade s jedne strane, a s druge strane olakšanog pristupa tržištu, barem što se tiče tih poljoprivrednih proizvoda iz južnoafričkih zemalja? kritika je uglavnom došla od naših južnoeuropskih kolega koji smatraju da se to tržište čak i previše otvara. Ja to tako ne doživljavam, ali e, primjerice i da li je uzeto u obzir da e, naravno naranđe i slično ne rastu uvijek u Španjolskoj, a e, i da svakako ovo voće iz Južne Afrike po meni više dopuna, a ne konkurencija. U redu, hvala. Dakle, možemo sada najprije čuti odgovore na ova tri pitanja. Nakon toga ćemo nastaviti. Izvolite. Što se tiče poljoprivrede, mislim da je to vrlo zanimljiva priča i teško je sažeti u nekoliko minuta. No, u osnovi, e, trebamo li se više pozabaviti afričkom poljoprivredom? Što se tiče Kanade, e, riječ je o komparativnoj prednosti. Kanada se nalazi na krajnjem sjeveru. Ne znam e, koliko je snažan njihov poljoprivredni sektor. Oni proizvode određenu vrstu vina, ledena vina koja su popularna na sjevernoameričkom tržištu. Ne znam e, bi li ta vina bila popularna u Europi budući da imaju dosta specifičan okus. Um, one afričke zemlje koje se bave poljoprivredom trebali bi se više koncentrirati na tropska i subtropska tržišta. Dakle, riječ je o sasvim drugačijoj vrsti proizvoda. E, tako da očito je da ova dva područja imaju različite komparativne prednosti. U kojim područjima Kanađani imaju e, dakle povlaštene tarife? Trebalo bi vidjeti da li Afrikanci isto tako izvoze istu vrstu proizvoda u Europskoj uniji. E, kao što sam rekao, u Južnoafričkoj republici ima samo nekoliko vinara. E, što se tiče Tanzanije, isto tako postoje samo vrlo mali raspon e, proizvoda koji eventualno mogu konkurirati jedni drugima. trebalo bi da kako sagledati širu perspektivu, onda ako govorimo o zemljama u razvoju, treba spomenuti i Latinsku Ameriku, tamo isto tako ima poljoprivrednih zemalja. Dakle, poljoprivredni sektor jest važan, ali postavlja se pitanje koliko je on važan i to možemo znati samo ako dobijemo detaljnu kvantitativnu analizu pojedinih poljoprivrednih proizvoda i zemalja koje bi se mogle naći pogožene time. Osim toga što se tiče poljoprivrede, e, tu su i neka mnogo važnija pitanja. Primjerice, Europska zajednička poljoprivredna politika. Ona mnogo više utječe na izvoz poljoprivrednih proizvođača iz zemalja u razvoju nego što e, bi to moglo proizići iz konkurenciji s Kanadom. Zatim e, pomoć za trgovinu i vrijednostni lanac, o tome se mnogo razgovara među stručnjacima za trgovinu. U, prošli, u proteklih nekoliko godina se e, povela rasprava o tome u Europi, tako da se dobar dio razvojne pomoći daje kako bi se pomoglo e, proizvođačima E, da se pridruže opskrbnim, odnosno vrijednostnim lancima, da, da kako postavlja se pitanje kako to postići. Jedna mogućnost je da se pomogne vlastima u afričkim zemljama da pomognu vlastitim proizvođačima u postizanju visokih standarda, da kako ti standardi se stalno razvijaju. Neki se fokusiraju samo na efikasne standarde. Međutim, e, postoje i standardi iz privatnog sektora. Mi se nismo time bavili u ovom istraživanju i to nije bio predmet pregovora o CETI. Ali CETA kao i drugi sporazum je zapravo e, pokreće jedan proces pregovora i to omogućuje objedanjivanje i e, privatnog sektora i dakle tu zapravo postoji čitav jedan svijet koji nije predmet zakonskog uređenja od strane države. I mogu li ta afrička tijela za standarde pomoći svojim proizvođačima da ispune i zadovolje i privatne standarde? Mislim da mogu, tako da je to još jedno moguće područje istraživanja. Što se tiče mojeg e, stava vezano uz ISDS, ja dolazim iz Južnoafričke republike, kao što vam je vjerojatno poznato u ovom odboru. Južnoafrička republika je odustala od e, bilateralnih investicijskih ugovora sa većim brojem država članica Europske unije upravo zbog ISDS-a. Mi nismo htjeli da nam se sudi na međunarodnim sudovima. Osim toga, jedan od argumenata Južnoafričke republike bio je da je e, sud, da su sudovi u našoj zemlji dovoljno solidni i da se svi sporovi mogu rješavati pred tim sudovima. Međutim, mi omogućujemo stranim tvrtkama e, bolji pristup pravdi. Naime, e- i SDS omogućuje stranim tvrtkama da recimo tuže našu e, vladu u Njurku. A dok mi to ne možemo. I SDS je zapravo kreiran za zemlje u kojima je postoje problemi s vladavinom prava. I moje osobno mišljenje je da u zemljama kao što su dakle zemlje AKP-a ili najmanje razvijene zemlje, da u tim zemljama je kontekst takav da je uistinu postoje problemi sa vladavinom prava. I mislim da kada bi se reformirao ovaj mehanizam ISDS-a da bi to moglo biti korisno ali teško je predvidjeti kako će se to točno razvijeti. Hvala. Upravo sam dobila informaciju da je strategija pomoć za trgovinu predmet revizije, tako da očekujemo radni dokument kasnije tijekom ove godine, pa ćemo moći razgovarati o ovim pitanjima kasnije. Charles Gervens, izvoli. Hvala gospođo predsjedavića. Moram priznati da sam malo iznenađen nakon izlaganja ove studije. Dakle, mislim da se ovdje još uvijek postavljaju neka otvorena pitanja. Ova studija je predstavljena u odboru za razvoj. Što je razvoj? Razvoj znači iskorjenjivanje siromaštva. U ovoj studiji nigdje ne vidim da se spominje na jasan način kako će se smanjiti siromaštvo. Mi možemo imati pozitivne učinke trgovinske strategije na makroekonomiji. Mislim da vaša studija upravo zapravo najviše govori o makroekonomskim e, učincima a iskorjenjivanje siromaštva se mjeri brojem siromašnih ljudi koji žive ispod praga siromaštva ili koji su na putu da budu ispod praga. I mislim da je to ono što bi trebalo biti u središtu našeg interesa odboru za razvoj. Jer pitanje je hoće li taj učinak, hoće li ovo imati za učinak da će biti Ehm, više ili manje siromašnih u tim zemljama. U većini zemalja se povećava razlika između ehm, bogatih i siromašnih i to je zapravo posljedica negativne negativnog učinka globalizacije. Evo to bi bilo što se tiče vaše metodologije. Moj drugi komentar se nadovezuje na ovaj prvi. Postoje i druge implikacije na zemlje u razvoju. To su ostali trgovinski sporazumi, kao što su sporazumi o ekonomskom partnerstvu koji se temelje na članku 24. gata. Temeljem toga članka e, pokušava se postići jedna šira liberalizacija trgovinskih sporazuma. Zanima, mi, e, zanima me kako utječe taj članak na iskorjenjivanje siromaštva i nije li možda veći od učinka CETE na situaciju u zemljama u razvoju. Posebno govorim u kontekstu iskorjenjivanja siromaštva. Imam još jednu napomenu, mislim da ste se toga već dotaknuli ali reći ću što mi leži na srcu. Osobno mislim da se ne treba protiviti poboljšanju normi. Ako dakle CETA to podrazumijeva, Naime, mislim da možemo primjenom sporazuma poput CETE očekivati poboljšanje kvalitete e, standarda. A mislim da ne možemo računati ili govoriti o smanjivanju standarda. Međutim, trebamo razmisliti o popratnim politikama u zemljama u razvoju. Trebamo se zapitati što im možemo ponuditi da postignu te norme e, kada je riječ o izvozu proizvoda prema Europskoj uniji. Znam da su uloženi određeni napori, na tome se radi već godinama, ali imam dojam da to nije rezultat nekakve sustavne politike. U svakom slučaju nemam osjećaj da se zemlje slažu oko neke politike e, koja bi imala za cilj pomoći tim zemljama da dosegnu naše standarde, a mislim da bi to bio pravi uspjeh zemalja u razvoju. Umjesto da plaćamo nad njihovom sudbinom i utjecajem koji bi mogao proizvesti trgovinski sporazum, zbog visokih standarda, bilo bi bolje da razmislimo o popratnim politikama, o politikama koje mogu dovesti do poboljšanja kvalitete proizvoda koji se izvoze prema Europskoj uniji iz zemalja u razvoju, dakle prema Europskoj uniji, ali i prema Kanadi. Hvala Heidi Hautova. Hvala. Šalgarans je upravo iznio jednu analizu moguće veze između smanjenja siromaštva i trgovinskih sporazuma. Ako je strategija pomoći za trgovinu predmet revizije, onda trebamo razmisliti o ovome što ste rekli. Kako pomoći zemljama u razvoju da povise svoje standarde, a to je i u središtu nove generacije trgovinskih sporazuma između Europske unije i Kanade, E, to je uostalom e, bila jedna od glavnih tema TTIP-a koji je trenutno na čekanju. Mislim da ne treba isključiti utjecaj e, trgovinskih mjera na smanjenje siromaštva. Dakle, to nije proces koji ide automatski, kao što znamo, ali može dovesti i do toga. E, moj pitanje se nadovezuje na vašu preporuku 5.2 u drugom stavku. Spomenuli ste sporazume o ekonomskom partnerstvu i rekli ste da su to e, sporazume koji se uglavnom e, odnose na tarife, premda postoje i neke klauzule e, o mogućoj reviziji Mislite li da ovaj pristup e, u sporazumima o gospodarskom partnerstvu umjesto multilateralnih e, trgovinskih sporazuma nešto što je zastarjelo i što bi trebalo ozbiljno revidirati? Želimo li pomoći zemljama u razvoju da e, razviju resurse za trgovinu i da uđu u globalne vrijednosne lance? Hvala, gospodin Vasilesi. Hvala lijepo. Ja imam pitanje za gospodina Drapera. Pred nama je jedan veliki problem u svijetu. Riječ je o klimatskim promjenama nisam primijetio da se negdje u ovoj studiju spominju klimatske promjene. prema našim studijama CETA bi moglo dovesti do povećanja stakleničkih plinova. Studije su naime pokazale da bi moglo doći do povećanja emisije stakleničkih plinova. Ako se povećaju emisije stakleničkih plinova u Europi i Kanadi, to će povećati fenomen globalnog zatopljavanja, ne samo u Kanadi i Evropskoj uniji, nego i drugdje u svijetu i zapravo će to najviše pogoditi najsiromašnije zemlje. Mislim da to moramo imati na umu, to su zemlje koje su obuhvaćene ovom studijom. Jeste li to uzeli u obzir i na koji način bismo mogli preokrenuti ovaj trend? Nemojmo zaboraviti da moramo ispuniti obveze preuzete temeljem Pariškog sporazuma. Dakle, kako ćete to pomiriti? CETU s jedne strane, Pariški sporazum i utjecaj na siromašne zemlje. Ako to nije obuhvaćeno studijom, onda biste to barem trebali spomenuti u preporukama. Mora postojati nekakav globalni e, nekakva globalna ocjena učinka, jer e, politika klimatskih promjena jedna je od ključnih za naše čovječanstvo. Yeah, so some tough questions. Um, da, ovo su <clears throat> bila teška pitanja koja e, pokazuju da ste to pažljivo razmatrali. Dio modernizacije trgovinskih sporazuma jest e, činjenica da oni danas pokrivaju manje više sve. U ograničenoj studiji kako mi provodimo nemoguće je e, pokriti sve. Ono što mi činimo jest da se usredotočimo na kanale utjecaja i ne treba tu njekati da su pitanja kao što su klimatske promjene i tako važni. Imate tu različite procese, e, utjecaj u odnosu na pariški sporazum i tako dalje. E, paralelni procesi su tu u toku koji imaju utjecaja na CETU, ali e, nekako su bili izvan našeg obuhvata studije. E, ako mislite da trebamo reći nešto o klimatskim promjenama, da, naravno, zašto ne, ali nije to po našem mišljenju relevantno za samu CETU. Možda o tome možemo raspraviti izvan ovoga. Kako pomoći zemljama u razvoju da poboljšaju svoje standarde? Imali smo neka razmišljanja o tome koja su prikazana u našoj studiji u tom procesu, znači pomoć trgovini. E, tu, taj proces povezan uz povezivanje e, pomoći e, ulaganjima i to je nešto jako važno i jasno je da ako zemlje u razvoju namjeravaju izvoziti u Europsku uniju gdje su standardi prilično zahtjevni da moraju definitivno ulagati u svoje kapacitete kako bi to činili i stoga i ova naša preporuka u dokumentu. E, što se tiče pristupa EPO, da li je to zastario pristup, pa to ovisi o vašoj perspektivi, e, ovisi o tome što ste spremni učiniti, no prema standardima CETA ili novih modernih trgovinskih ugovora VTO plus, VTO ekstra, e, to je pitanje jedne nove ere. Usredotočeno je samo na carinske naknade, a ne toliko na regulatorni teren. Znači, radi se o individualnom odabiru zemalja. Neke zemlje se žele uključiti u e, moderne e, PTA sporazume upravo kako bi riješili svoje regulatorne standarde jer oni mogu odabrati koje će standarde unaprijediti i postupati u skladu s tim. utjecaj EPA e na iskorjenjivanje siromaštva, o tome je e, bilo dosta rasprava. Nije dio našeg mandata e, razmatrati ta pitanja, iako su ona naravno relevantna, a to je vezano i uz pitanje utjecaja trgovinskih sporazuma na siromaštvo. Ono što pokušavamo učiniti, a naš mandat je ovdje revidirati, odnosno pregledati e, literaturu na tu temu, e, jest baviti se dakle, pitanjima rasta. A onda sa rasta možemo okrenuti i na pitanje siromaštva. Bez rasta vrlo je teško iskorijeniti siromaštvo e, osobe koje iz, izvoze teško će ostati bez razlog mjesta. U svakom slučaju Zamoljeni smo da se usredotočimo na ta konkretna pitanja e, i zato se ovim drugim pitanjima nismo detaljno bavili. Hvala. Ne vidim da se neko drugi javio za riječ. Možda i e, bih mogla ja nešto reći. Pregledavajući vašu studiju, naravno bavili ste se literaturom na ovu temu, Čini mi se da je teško doći do nekih čvrstih zaključaka koji će utjecaj imati e, CETA na zemlju u razvoju jer i uzeli ste primjer Tanzanije i, e, i Južne Afrike, ali Južna Afrika nije tipična zemlja u razvoju, to je primjer razvijenog gospodarstva u Africi. Možete mi ispraviti, ali mislim da ste rekli da između Kanade i zemalja u razvoju nema takvih velikih trgovinskih tokova Govorili ste o ledenim vinima, ja nisam nikad čula za ledena vina, ali pretpostavljam da će TTIP imati utjeca na vina zbog Kalifornije, južnoafričkih vina i tako dalje. A sada znamo da je TTIP praktički mrtav jer je Donald Trump e, jasno rekao da neće ulaziti ni u kakve složene sporazume, trgovinske sporazume sa Europskom unijom to je e, znači uvijek ono pitanje s jedne strane i s druge strane nešto bi moglo imati taj utjecaj a možda i ne bi sve to ovisi o jako velikom broju čimbenika i možda e, završno razmišljanje, sve ovo <laughs> je bilo prije, sastavljeno prije američkih izbora i sve te studije e, su zapravo, e, temelje se na različitim pretpostavkama o tome kamo ide globalno gospodarstvo, a to se sad može jako promijeniti. Jer ovdje je bilo riječi o nafti, naravno Kanada ima naftu, ali <laughs> i to je sada predmet rasprave, ne znamo što će se dogoditi na tom području. Zanimaju me vaša razmišljenja na tu temu, no prije nego što podijelite s nama svoje razmišljenja, hoće li se dakle sve ovo sada promijeniti zbog neke drugačije perspektive s obzirom da najveće gospodarstvo u svijetu ide u jednom drugom smjeru nego što je možda bilo zamišljeno i predviđeno. E, prije toga ću još pitati da li komisija ima nekih komentara, neko je tu iz e, glavne uprave za trgovinu, dobro, da ću onda riječ vama i zatim gospodinu iz opće uprave Depko. Hvala, ja sam Renita Paskar, radim u glavnoj upravi za trgovinu, e, zamjenica šefa odjela za trgovinske odnose sa e, Sjedinjenim državama i Kanadom, znači bavim se i sa e, dosijevom CETE. Hvala na ovom mogućnosti da komentiramo. Mi smo preliminarno pregledali ovu studiju. Studija je naime vrlo um, sveobuhvatna i zahtjeva jednu podrobniju analizu. Generalno bih rekla da Najveći zaključak koji mi izlačimo odavde i ono što smo mi učinili jest da smo odradili određeni posao o u analizu potencijalnog učinka CETE na e, zemlje i to smo činili za vrijeme naših e, pregovora. Generalno je naša analiza da izvoz razvojnih zemalja se rijetko može natjecati sa trgovinom između Europske unije i Kanade. E, možda ima nekih proizvoda gdje postoji određena ograničena konvergencija, no često je to na području minerala, zlata, koji su inako oslobođeni carina, a i brojne od tih zemalja već sada imaju preferencijalne carine u odnosu na trgovinu sa Europskom unijom. Riba je primjerice spomenuta kao primjer. Mi moramo tu ući malo dublje i vidjeti postoje li nekih odstupanja u trgovini. Svakako trebamo ući dublje. No, isto tako trebamo razumjeti da riba koja dolazi iz Tanzanije je definitivno različita ribe koja dolazi iz Ugande. Radi se tu o tome što potrošači žele. Spomenuli ste slučaj vina, a isto je i u odnosu na ribu. Znači, riba koja dolazi iz Tanzanije i e, koje su koristi od preferencijalnih carina. Znači, definitivno jest to nešto čime se treba podrobnije pozabaviti, ali sada nije baš jasno da li će biti nekih utjecaja na konkretno ovaj proizvod koji dolazi iz Tanzanije. Također smo što se tiče e, e, raznolikosti trgovine rekli ako se radi o ograničenom setu proizvoda, na tome treba dodatno poraditi. Što se tiče pozitivne strane, a to je poticanje trgovine, naš cilj sa tim trgovinskim sporazumima jest e, osnažiti trgovinu, a sa osnaženjem trgovine bit će i drugih utjecaja na čitav naš sustav lanca vrijednosti i druge zemlje mogu imati koristi od tog procesa. Ako ponovno pogledamo trgovinu najmanje razvijenih zemalja i zemalja u razvoju do neke mjere, e, e, slučajevi konvergencije su jako ograničeni. Imali smo jednu analizu na kojoj se može još dodatno i poraditi, no pravila o porijeklu za najmanje razvijene zemlje postoji već određena fleksibilnost u pravilima Europske unije gdje imamo više pragove ili određene transformacije i pojedine prednosti koje se daju tim zemljama. Moj kolega Aksel će vjerojatno e, komentirati stranu koja se bavi razvojnom pomoći, ali što se nas tiče, ovo je područje gdje smo mi vrlo to budno pratimo. Govorili smo o planu provedbe EPA, znači e, to ne bi izravno mjerilo utjecaj CT, ali gledamo što se događa sa provedbom EPA generalno u odnosu na trgovinske tokove. I e, osim toga, ako parlament da svoj pristanak i ako nastavimo sa privremenom primjenom CETE, CETA je u skladu i sa drugim stranim trgovskim ugovorima koje radimo. Imaćemo i ex studiju o CETI. U toj ekspost post e, studiji e, ćemo gledati i koji je utjecaj na zemlje u razvoju i to jest nešto što je dio tih naših analiza. I na kraju ne bih sad komentirala aspekte o kojima ste govorili e, e, standardi regulatorne suradnje, standardi proizvoda. To su sve teme koje se često pojavljuju u raspravi oko CETE. Kao prvo, vrlo je važno pojasniti da CETA neće promijeniti nikakve proizvodne standarde, standarde proizvoda u Europskoj Znači sam sporazum, sam ugovor ne mijenja ništa, bilo na području sigurnosti hrane ili nekih drugih standarda proizvoda. Definitivno postoji mehanizam suradnje koji se stvara temeljem tog sporazuma, no ta suradnja je dobrovoljna i postoji određeni proces i uključenost institucija prije nego što e, se može donijeti bilo kakva odluka u zajedničkom odboru CETE. Nije to nikakva jednostrana odluka koju mogu Europska unija i Kanada donijeti da će promijeniti bilo koji standard. Znači, to je bilo kakva promjena standarda je jedan dugačak proces. Kad govorim o zajedničkim odborima i CETI, doista je Europska unija i Kanada, znači te dvije strane, ugovora. Znači ne, ne sastaje se tu privatni sektor koji bi odlučivao o, standardima. E, standardi privatnog sektora nisu nešto čime se bavimo u CETI. Ako postoji veći trgovinski tokovi, bolje veze između industrije na obje strane, to bi moglo potaknuti daljnju suradnju na standardima, no to je nešto što bi se moglo dogoditi u bilo, kakvom, bilo kojem slučaju nije izravno vezano uz CETU. I imamo devet država članica koje imaju staromodne e, i ISDS sporazume sa Kanadom ono što je parlament učinio i tu je odigrao veliku ulogu jest da smo se udaljili od tog sustava i STS-a i od, prešli na sustav Međunarodnog suda. Usprkos kritika koje ljudi imaju u odnosu na ovaj sustav, mislim da svi prepoznaju da je ovo pošteniji, učinkovitiji sustav gdje postoji velik fokus na etiku, E, ne postoji ad hoc arbitraža, ovo je pravosudni sustav prema kojem se krećemo i koje zapravo omogućuje tim devet e, država članica da zamijene taj stari sustav. U odnosu na to da ICS postane globalni sustav, Europska unija i Kanada bi željele o tome raspraviti, a i bilo je nedavno takvih rasprava u multilateralnom kontekstu i e, pokušavaju, e, žele, žele raspraviti koji bi ti bili to multilateralni investicijski sudovi. Znači mi se želimo udaljiti od tog staromodnih ISDS e, ugovora i idemo na nešto mnogo bolje. Postoji potreba za investicijskim e, sporazumima i e, mogućnost za one zemlje koje žele ući u to i, i žele poticati takve investicijske sporazume. To je, to, su, to je nekoliko tih točaka koje sam željela spomenuti. Raduje me što ću imati priliku podrobnije proučiti ovu analizu. Ako je potrebno tu još dodatno nešto odraditi, mi ćemo rado to podržati. U svakom slučaju mi ćemo provesti e, monitoring u odnosu na bilo kakvu ex post analizu koja će se dogoditi ovdje. E sada, e, opće opravdetko. zamjenik, ja sam zamjenik šefa jedinice koji je zadužen za e, privatni e, razvoj privatne trgovine u privatnom sektoru. Nemam nekih posebnih još napomena, ali tema, ovo je tema koja je spomenuta nekoliko puta u našim raspravama, to je dosje na kojem glavna uprava Devko ima vodeću ulogu. Kao što je tajništvo napomenulo, da, doista mi radimo na e, radnom dokumentu na ovu temu i taj dokument bi trebao biti završen do kraja drugog tromjesečja ove godine. Naravno, to je e, e, neka vrsta revizije Aid for Trade politike i e, razmatramo što se od tada, znači što se sve dogodilo nakon donošenja te politike. Glavni cilj naš je prilagoditi politiku novom okviru Naravno, imamo novi konsenzus o razvoju i cilj je bolje uskladiti razvojnu politiku sa drugim ključnim politikama, primjerice trgovinskom politikom, ali isto tako i sektorskim politikama. To je također i prilika da e, prilagodimo e, našu komunikaciju trgovine za sve koja proširuje E, ovo pitanje na područja e, kao što su poštena trgovina, lanci vrijednosti i tako dalje. Sve u svemu svrha je da upravljanje našim Aid for Trade bude bolje usklađeno sa prioritetima koji će biti osmišljeni na regionalnoj i nacionalnim razinama na temelju nacionalnih planova provedbe, a koji se temelje na analizi lanca vrijednosti i drugim instrumentima koje imamo. Svrha bi bila e, jedan strateški pristup e, ovom Aid for Trade načelu, koje je do sada polučilo određene rezultate, to nema dvojbe, no možda je potrebno uskladiti to to bolje sa novim politikama i imati jedan više strateški pristup, ali o tome će pojedinosti biti iznesene na dolazećim tjednima i mjesecima. Hvala. Imate li kakvih završnih komentara? Nemate. Evo, mislim da je odgovorio na sva pitanja. Zahvaljujem vam što ste danas došli, što ste predstavili ovu studiju. Morat ćemo razmisliti trebamo li dodatne studije ili dodatne informacije o ovome. U svakom slučaju hvala i hvala predstavnicima komisije na komentarima. A sada imamo još jednu važnu točku, a to je točka 12. Imamo um, i također goste, predavače, treba im minute ili dvije da se spreme. Okay, colleagues. U redu kolege, uprostite što smo počeli malo kasnije, prelazimo na točku 12. Vodeća inicijativa EU-a o tekstilnom sektoru. Vidjet ćemo izvješće Lole Sanchez, čućemo i stručnjake. Prvo će prezentirati svoje izvješće Lola Sanchez, a zatim odgovore stručnjaka iz Europske komisije iz nevladinih organizacija i iz OECD-a. Oni također rade na cijelom pitanju e, regulacije propisa u sektoru tekstila i odjeće. Mislim da svi znamo odakle potiče ova inicijativa, to je zbog tragedije e, sa zgradom Grana Plaza u Bangladešu prije četiri godine. Kada pogledate odjeću koju nosimo, pogledamo odakle dolazi, kao što sam ja jutros, mi smo svi odgovorni za te lance opskrbe i kada se dogodila ta katastrofa Rana Plaza i neke od naših najpoznatijih e, trgovina su zapošljavale ljude u užasnim uvjetima i kada govorimo o pravdi i iskorjenjivanju siromaštva moramo nešto učiniti kako bismo naše lance opskrbe učinili pravednijima i zbog toga je ovo jako važno pitanje na našem odboru. Sada govorimo dakle o opskrbnim lancima za odjeću. Mi u parlamentu imamo priliku da utječemo na ovu debatu kao što smo imali na debatu o mineralima. Što se tiče naših gostiju, nakon što govori Lola Sanchez, predstavit ću i ostale. Lola, izvolite. Hvala Linda. Kao što ste rekli, četiri godine nakon rušenja zgrade Rana Plaza u Bangladešu, gdje je poginulo više od 1100 ljudi i 2500 ljudi ozlijeđeno. Jasno je da je važno vidjeti što se čini po tom pitanju, a što se ne čini u sektoru odjeće kako bi se osigurala sigurnost radnika u tom sektoru u cijelom svijetu i kako bi se osiguralo da lanci opskrbe poštuju ljudska prava, jednakost spolova i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Istina je da nekoliko igrača je poduzelo inicijative s privatnim i javnim dionicima kako bi se riješilo pitanje deregulacije. Također Europska komisija i neke države su poduzele važne korake ka poboljšavanju situacije, ali samo na nekim mjestima. Ovo je globalni problem, to je važno. Mnoge od ovih inicijativa se preklapaju, ali ne pokrivaju uvijek cijeli opskrbni lanac i još su uvijek na dobrovoljnoj bazi. Zbog nedostatka propisa u sektoru to se događa, to je glavni problem. Glavno pitanje kako bi se riješio problem u sektoru odjeće treba riješiti tri glavne komponente i važno je pogledati sve tri zajedno ako ćemo štititi ljudska prava. Prvi aspekt vezan je za uvjete rada i socijalne standarde u sektoru proizvodnje odjeće. Nažalost, često se tu zloupotrebljava i prava, krši prava, koristi se e, rad djece, čak i indirektan, indirektno ropstvo. I jasno je da naše trgovačke politike i politike razvoja moraju doprinijeti jačanju socijalnih prava u trećim zemljama. Kroz politički dijalog imamo alat kako bismo e, pritisnuli naše partnere kako bi, oni udovoljavali najvišim standardima vezano za prava radnika i standardima sigurnosti. Sindikati i ostale e, organizacije koje predstavljaju radnike, to su često neformalna udruženja, ali oni moraju igrati važnu ulogu. To nije samo pitanje ljudskih prava, već također i ekonomsko pitanje. Mi kao evropljani moramo zaustaviti dumping i moramo osigurati da svi radnici imaju sva moguća prava koja im pripadaju. Ne smijemo imati radnike koji se natječu jedni protiv drugih. Građani Europske unije imaju pravo znati kako se proizvodi, na primjer, neka majica koju smo kupili u trgovini. Time, to postižemo visokim standardima označavanja. To je kompleksno, ponekad kupimo majicu i pamuk za nju je došao iz Uzbekistana, a dugmad je došla iz Maroka od radnika koji imaju jako male plaće i jako je teško naći podrijetlo toga i zato moramo imati specifične, precizne i jasne uvjete kako bi se osigurala sljedivost te robe. Treća dimenzija je pravila i propisi. Vidjeli smo dobrovoljne inicijative tijekom prošlih godina, one ne funkcioniraju. Privatni sektor želi povećati profite i oni žele biti što i nama trebaju pravno obvezujući propisi jer to je jedini način da stanemo na kraj nekažnjivosti proizvođača u opskrbnom lancu. I to naravno vodi ka zloupotrebi radnika. Moramo znati što stoji iza odjeće koju kupujemo. Moramo pogledati te tri dimenzije. Radnici jesu žrtve, ali obično su žene najveće žrtve u tom slučaju. I to su glavni, glavne stvari u izvještaju koji smo sastavili i nadam se da ćemo stati na kraj tim e, zlobnim cinizmima, cinizmima gdje neki imaju korist, a drugi pate. Trgovačka politika mora promicati glavne, glavna načela Europske unije temeljena na ljudskim pravima. Moramo poznati jasnu poruku e, i zazvati pravno obvezujuća pravila temeljena na metodologiji koja već postoji. O tome će nam danas govoriti OECD. I moramo osigurati da se poštuju ljudska prava u cijelom lancu opskrbe u sektoru tekstila. Građani moraju biti svjesni koji su uvjeti u kojima se proizvodi odjeća moramo uključiti i civilna društva kako bismo riješili taj problem. Ako mi ne djelujemo, onda ćemo pomagati u katastrofama kao što je bila Rana Plaza. Hvala na ovoj prezentaciji. Prije nego što čujemo od izvjestitelja iz Sjene, čut ćemo stručnjake koji su ovdje prisutni, a zatim ćemo razgovarati sa izvjestiteljima iz Sjene. Dakle, prvo imamo naše stručnjake svoje lijeve strane gospođa Marijeta Jeger. Ona je zamjenica glavnog direktora glavne uprave DEVKO. Imamo gospođu Jennifer Šaper. Ona je tamo. Ona je politička analističarka tekstila, sektora za tekstil i odjeću i OECD se bavio zanimljivim poslom koji je relevantan i za nas. S moje desne strane, gospodin Jean-Marc Codron, on predstavlja ACH Act, Action Consommateur Travailleur. To je kampanja za čistu proizvodnju odjeće. Počinjemo s Europskom komisijom, Rado ćemo čuti plan Europske komisije. Znamo da je povjerenik Mimica rekao prošle godine da će postojati inicijativa u ovom sektoru. Prošlog travnja je bila inicijativa. I želimo znati kakav je plan sada, kakav je napredak postignut i o čemu razmišlja komisija. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. E, dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo biti ovdje i razgovarati s vama ovdje o ovoj važnoj temi. Zahvalni smo što ste pokazali tako velik interes za naš rad, o tome kako poboljšati uvjete rada u lancu opskrbe odjećom. Prije svega bih zahvalila Loli Sanchez i članovima njezine ekipe na poslu koji su obavili i na ovom izvješću koji su sastavili. Mnogi elementi su potpuno u skladu sa poslom koji radimo mi u komisiji, pogotovo što se tiče razvojnih politika. Krećemo od istih europskih vrijednosti, imamo isti cilj i kao što ste rekli, svi smo odgovorni da osiguramo da naši izbori i odjeće koju nosimo ne štete ljudskim pravima i pravima radnika i treba nam lanac vrijednosti. Zato bih rekla da komisija radi na odgovornoj upravljanju lanaca vrijednosti u sektoru odjeće. Mnoge inicijative se događaju u mnogim zemljama i radujemo se radu s parlamentom na ovome. i radimo na održivom sektoru odjeće, također i na provedbi agende 2030. o održivom razvoju, ne možemo nastaviti po starome, treba nam održiv razvoj, i održiva potrošnja. To je među glavnim ciljevima održivog razvoja. Dakle, sektor odjeće u svim područjima e, i suradnja sa privatnim sektora, to, to će biti u novom plan, europskom planu za ulaganja. Dakle, ova politika odgovornog upravljanja lanca, lanca opskrbe ima europsku dimenziju. Radi se i na odgovornom poslovnom ponašanju. Također tekstilna industrija, tu trebamo podržati mala i srednja poduzetništva. Postoji regulatorne inicijative. Također moramo razgovarati o održivom lancu opskrbe odjećom. Posebno smo ponosni na naš program u Aziji koji je započet 2007. Osnovali smo 95 programa u azijskim zemljama koji rade izravno sa vladom kako bi malo i srednje poduzetništvo radilo na održivoj proizvodnji. Također imamo programe u Mijanmaru i Nepalu i rado ću s vama podijeliti da novi projekt koji smo upravo pokrenuli će promicati odgovoran lanac opskrbe. E, on ima budžet od 90 milijuna i bavi se uvjetima rada na globalnom polju vezano za sljedivost i transparentnost. Kao što je rekla Lola Sanchez, tu govorimo o jednom globalnom pitanju. Ovaj projekt također će se baviti ti hotspotovima, dakle žarišnim točkama koje ste identificirali. Gledamo i na najniži segment, na primjer proizvodnju pamuka. Ja osobno smatram da transparentnost je najbitniji element koji može poslužiti svim proizvođačima, vladama i potrošačima kako bi preuzeli dio odgovornosti. Sljedivost se tiče podataka i znanja. Transparentnost je još jedan dalji podatak i ti podaci moraju se učiniti dostupnima e, potrošačima. Postoje još mnogi primjeri našeg posla. Sudjelujemo s 3 miliona u Vision Zero fondu. Također provodimo dubinske analize lanaca opskrbe, to će nam reći Jennifer ali naravno kao što znate postoje mnogi instrumenti i alati kojima možemo još više se time baviti. Radi se i o financiranju, ali također o smjernicama, programima, projektima, međunarodnoj suradnji, komunikaciji i političkim dijalozima. To su sve važni alati također i kampanje podizanja svijesti u suradnji s privatnim sektorom i drugim dionicima. Dakle, podijelila sam s vama stanje stvari napismeno, nadam se da ćete to podijeliti članovima odbora DEVE, neću ići u detalje onoga što smo učinili, već bih se bavila budućnošću. Mi vjerujemo da javne vlasti mogu igrati veliku ulogu kroz mješavinu dobrovoljnih i obveznih mjera. Međutim, to može biti opcija samo kada imamo jasnu dodatnu vrijednost, dakle e, ta regulacija. U nekim područjima smo koristili e, pravosudne zakonodavne dokumente što se tiče odjeće, dobrovoljni pristup je ipak ipak bolje odgovara zbog tendencije proizvođača da premještaju proizvodnju na mjesta gdje su im najniži troškovi, a vidjeli smo da se to e, već događa. Moramo podržati partnerske države u transpoziciji i provedbi svih postojećih međunarodnih normi i standarda. često mnoge zemlje nemaju te standarde. Možemo se i nadograditi na postojeće zakonodavstvo i moramo naći pravu ravnotežu kako bismo bili učinkovitiji i dosljedniji. Dakle, želimo obaviti određeni posao, obaviti se visoko riskantnim sektorima, sektorom odjeće i tekstila. I moramo se baviti odgovornim poslovanjem u globalnom lancu vrijednosti. Što ćemo dalje činiti, time bih zaključila, imamo inicijative kao što su financijska podrška, to je komponenta naše međunarodne suradnje i to je jako važna uloga. Željeli bismo promicati najbolju praksu o socijalnim i okolišnim standardima kako bismo širili globalno dokazane metode Mnoge inicijative postoje u državama članicama, imamo u, u Francuskoj, Ujedinjenoj Kraljevini, u Nizozemskoj, Njemačkoj. Također bismo željeli bolje razmotriti koje od njih najbolje funkcioniraju i kako koordinirati rad na europskoj razini. To možemo učiniti ovdje u Briselu, koordinirati. Uvjereni smo također da moramo se obratiti potrošačima, podići svijest i transparentnost o tome kako se odjeća proizvodi i promicati odgovorno, odgovornost kod potrošača. Jer to je zaista potrebno da naši građani to znaju. Dakle, e, pokušavamo sve ovo staviti u radne dokumente i to opisuje naš stalni rad na efektivnijoj učinkovitijoj politici, e, na unutarnjim i vanjskim politikama i radu na partnerstvo s vama, sa dionicima, sa OECD-om i ostalim međunarodnim organizacijama, također i s privatnim sektorom, jer inicijative za privatni sektor, kao što znamo u Bangladešu, imamo veliku listu tih privatnih inicijativa, to bi bio odličan primjer toga da industrija mode postane promotor odgovornih metoda u lancu vrijednosti. Dakle, oni bi mogli dati svoj doprinos u tome. E, naš povjerenik Mimica, spomenuli ste ga i njegov rad, mogu potvrditi da će vaše izvješće biti jako dobar doprinos. Ne možemo ovo učiniti sami i veselimo se suradnji s vama kako bismo imali odgovorni lanac opskrbe. Hvala. Hvala, hvala vam lijepo na ovom izlaganju. E, mi ćemo dokumente proslijediti ostalim kolegama. E, nakon što smo čuli predstavnicu komisije, ne želim kritizirati glavnu upravu za razvoj, ali po drugi puta se već čuje o tome da će komisija izraditi radni dokument, dakle to znači da to neće biti komunikacija koja će se službeno predočiti ovome parlamentu. Mislim da moramo razmisliti o tome u klubovima jer riječ je o važnim inicijativama i politikama. Ranije smo već razgovarali o akcijskom planu za ravnopravnost spolova koji nisu tako nazvali. I sada čujem da ćemo mjerama koje imaju za cilj pružiti potporu trgovinskim kapacitetima dobiti e, službeni dokument, interni radni dokument komisije, e, tako da o tome treba razmisliti. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, Jennifer Schappert iz OECD-a, e, koja će vam reći nešto o aktivnostima OECD-a u ovom području. Hvala lijepo i hvala što ste mi dali priliku da vam predstavim naš rad, naša suradnja sa Europskom unijom e, kada je riječ o pitanju odgovornog poslovanja i dubinske analize vrlo bliska. OECD promiče odgovorno poslovno ponašanje u lancima opskrbe. Smjernice OECD-a za multinacionalne kompanije, s kojima su neki od vas vjerojatno upoznati, naš su instrument koji je namjenjen državama, dakle pružamo preporuke kompanijama e, koje djeluju u, na teritoriju tih država. Dakle, to su pitanja kao što su radnička prava, zaštita okoliša i slično. Jedna od e, specifičnosti ovih smjernica jeste da zemlje moraju zapravo provesti dubinsku analizu rizika. E, Neki od vas to već e, poznaju iz našeg rada na rudama iz sukobom zahvaćenih područja. Dakle, radi se o tome da se moraju dati mjere koji način se mogu suzbiti negativni utjecaj na opskrbni lanac. Čuli smo e, za prinudni e, rad, za rad djece, seksualno uznemiravanje. Dakle, to su sve područja koja su obuhvaćena ovim smjernicama. Premda su smjernice dosta jasne i e, dakle kaže se da kompanije moraju provesti dubinsku analizu rizika. Međutim, mi shvaćamo da u praksi to ponekad teško postići. Danas smo već čuli E, da postoje velike razlike unutar sektora diljem svijeta. Netko je ranije spomenuo i rude. E, vrlo često se te rude dobivaju e, tijekom 40 godina iz istog područja. A što se tiče odjevne industrije, to je jedan opskrbni lanac koji, u kojem se zapravo roba brzo kreće, dakle iz jedne zemlje u drugu. Karakteristike lanca opskrbe također treba uzeti u obzir kod razmatranja na koji način kompanije mogu provesti dubinsku analizu. Mi smo u OECD-u razradili standarde, e, mi smo o tome pregovarali sa državama iz OECD-a, razgovarali smo također i sa poslovnim subjektima iz OECD-a i sa zemljama izvoznicama te smo pokušali razjasniti što zapravo podrazumijevamo pod pojmom dubinske analizme. Mi smo razradili čitav niz smjernica, e, imamo dakle upravo smjernice i za e, odgovoran lanac opskrbe u odjevnoj industriji. E, ovdje postoje neki ključni, neka ključna načela i to se uglavnom to smo uglavnom izradili na temelju okvira za rude i sukupom zahvaćenih područja. Prije nego što prijeđem na same smjernice, htjela bih vam e, dati još nekoliko informacija. Kao prvo mi radimo e, kroz savjetodavnu skupinu u kojoj sudjeluje Europska unija. Isto tako imamo članove iz međunarodnih organizacija, sindikata, civilnog društva i tako dalje. I proveli smo čitav niz javnih konzultacija. Dakle, ove smjernice su zapravo nastale slijedom e, usuglašavanja među raznim dionicima. Drugo, mislim da treba reći zašto smo uopće išli u izradu smjernica za ovaj sektor. Zašto smo to smatrali potrebnim? Ne možemo ne prepoznati činjenicu da ovaj sektor već e, dugo vremena radi na pitanju radničkih i ljudskih prava. Prvi etički kodeks za opskrbljivače je donesen prije 20 godina upravo u ovom sektoru i zato trebamo prepoznati da je u ovom sektoru već bilo mnogo inicijativa, ali uglavnom su se bavili prvom fazom proizvodnje, dakle, a ne čitavim lancem opskrbe. Nakon rušenja Rana Plaze 2013. godine, više od tisuću ljudi izgubilo život. I to su se postavila pitanja odgovornosti. Dakle, koja je zapravo odgovornost eh, poduzeća? Rana Plaza je eh, zapravo nije bio izravni opskrbljivač za veći dio poduzeća u tom sektoru, nego su bili podugovarači. Eh, drugo, tu se postavlja pitanje standarda u industriji. Nakon, dakle, rušenja Rana Plaze postavilo se pitanje koje zapravo odgovornost imaju poduzeća neovisno o svom izravnom dobavljaču. Dakle, bilo da je riječ o proizvodnji e, pamuka ili pak e, o odnosu sa podugovaračima. Svrha ovih e, smjernica bila je da se dobije zajednička definicija dubinske analize i to dakle u svim kod svih važnih dionika, od sindikata, civilnog društva i tako dalje. Prije nego što uđem u neke specifične detalje ovih smjernica, htjela bih reći da ove smjernice za dubinsku analizu trebaju poslušiti kao instrument za suradnju. Dakle, što se tiče lanaca opskrbe, e, dosta tih lanaca postoji u zemljama koje mogu biti rizične iz perspektive ljudskih prava. Dakle, mi ne, mežemo, ne želimo promicati zapravo to da se prekine suradnja s tim zemljama. Naprotiv, mi želimo njima dati instrument koji bi im omogućio e, odgovorno poslovanje. Što se tiče ovih smjernica o dubinskoj analizi u odjevnom sektoru, to se odnosi na, sve, dakle odnosi se na um, dakle, na trgovine, ali isto tako i na sve opskrbljivače u lancu opskrbe, te na posrednike, dakle oni koji samo posreduju kupovine. Dakle, to se zapravo odnosi od same, to se odnosi na čitav lanac opskrbe od proizvodnje sirovine do konačnog proizvoda. Ove smjernice isto tako služe kao referenca za tvrtke koje surađuju na pitanjima dubinske analize, koje surađuju na provedbi standarda u području ljudskih i radničkih prava i mi promičemo e, i ohrabrujemo tvrtke da surađuju u tom smislu. E, smjernice se primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi, nisu pravno obvezujuće. Kao što sam već spomenula, nije im cilj da se promiče prekid suradnje. E, dakle, smjernice imaju dva osnovna dijela. Prvi dio pruža osnovne smjernice Dakle, tu se zapravo tvrtke vode kroz čitav proces, kroz čitav lanac opskrbe i nakon toga se dakle pokušava e, usmjeriti tvrtke da se koncentriraju na najrizičniji segment, dakle jesu li to, je to jesu li to sirovine, e, prinudni rad ili nešto drugo. Dakle, je to jedan sustavan pristup koji ima za cilj definirati rizike i onda se sužava prema pojedinim specifičnim rizicima. Dakle, tvrtke se ohrabruju da rade na najtežim, na najozbiljnijim rizicima i da pokušavaju definirati rješenja te da tijekom vremena mjere njihovu učinkovitost. Ove e, prve osnovne smjernice mogu se odnositi na bilo kakve rizike. Mi smo spomenuli ljudska prava, ali postoje i drugi rizici koji se tiču primjerice zaštite okoliša. Drugi dio smjernica se bavi e, nekim ključnim pitanjima koja se spominju u točki četiri izvješća, plaće, sloboda odruživanja, seksualno uznemiravanje, e, zatim sigurnost na radnom mjestu i tako dalje. Mi smo već znali da postoje rizici e, u tim područjima i htjeli smo razraditi e, detaljnije smjernice. E, da kako, kako ocijeniti primjerice sigurnost na radnom mjestu kod nekog opskrbljivača. Dakle, tu moramo imati bitno drugačiji pristup nego ako je identificirani rizik prinudni rad. Sada ću proći kroz neke sastavnice ovih smjernica, a nakon toga ću nešto reći o samoj provedbi. E, ovdje bih htjela spomenuti sljedeće. Ove smjernice idu korak dalje i e, tu imamo i neke mehanizme fleksibilnosti. Ovdje se pokušava uzeti u obzir različitost i realnost e, stanja u sektoru. Dakle, ne znači da se od tvrtki ne očekuje da provedu dubinsku analizu, ali to može utjecati kako je provode. Malo ili srednje poduzeće možda ima samo e, tri postotnu kupovnu moć od nekog opskrbljivača, dakle mora imati drugačiji pristup od multinacionalne kompanije koja ima e, mnogo veći e, utjecaj na opskrbljivača. Dakle, fleksibilnost mora biti sastavni dio ovih instrumenta. Zatim, tu imamo pristup koji se temelji na ocjeni rizika i to je nešto što je novost u ovom sektoru. Do sada smo u sektoru imali dakle jednu fazu nakon koje smo izvršili analizu, a u ovom sadašnjem pristupu se zapravo uzima u obzir čitav lanac opskrbe i pokušavaju se pronaći žarišne točke koje su najvažnije iz perspektive rizika a to može biti u bilo kojoj fazi. Međutim, za to je neophodna suradnja i e, zato je to sastavni dio smjernica o dubinskoj analizi. Mi smo svjesni da odgovornost može postojati u bilo kojoj fazi lanca opskrbe. Dakle, nisu samo market i trgovci ti koji su odgovorni, nego isto tako i oni koji se nalaze na sredini lanca opskrbe. Dakle, oni koji trguju primjerice pamukom i oni su također odgovorni, a smjernice u dubinskoj analizi prepoznaju potrebu za suradnjom e, i za zajedničkim pristupom kod preuzimanja odgovornosti. Još jedan važan dio ovih smjernica jest da se ne gleda samo prema vani, i mislim da je to jedinstveno obilježje ovih smjernica. Naime, ono što primjećujemo u sektoru je da se stavlja naglasak na greške opskrbljivača, a mnogo se manje provodi interna analiza praksi trgovaca, e, dakle maloprodajnih lanaca. Tako da se od tvrtki traži da provedu i internu analizu vlastitih aktivnosti i kako one utječu na situaciju u lancu opskrbe. Mislim da će to uistinu e, pokrenuti ovaj sektor u boljem smjeru kako bi se na sustavni način e, suzbijalo ove rizike. I na kraju se stavlja naglasak i na praćenje primjene i dakle ocjenu učinka. E, mi imamo mi prepoznajemo važnost e, ocjene, ali također pokušavamo e, staviti naglasak na praćenje primjene. E, dakle, tu idemo u smjeru partnerstva sa radnicima i opskrbljivačima u postizanju tog cilja, dakle to je praćenje primjene. Smjernice OECD-a za dubinsku analizu ćemo dakle predstaviti u veljači. Ja vas lijepo sve pozivam na to događanje. Međutim, ono što je važno je da smo mi u procesu razvoja jedne e, solidne platforme za provedbu. E, to ćemo imati, to će biti predmet konzultacija u sljedećih nekoliko mjeseci. No, htjela bih na važnost e, istaknuti ono što je najvažnije. Kao prvo, e, povećati kapacitete industrije u provedbi dubinske analize. To je nešto što je zapravo za njih novo. Da pristup koji se temelji na ocjeni rizika. I mi moramo izgraditi te kapacitete u Europskoj uniji, ali i u zemljama odakle nam dolaze sirovine. Primjerice, radionice, na terenu, e, već smo imali u Kambođi u Rujnu tako jednu radionicu, zatim okrugli stolovi koji će objediniti predstavnike sektora i privatni projekt, i projekti na području dubinske analize. Zatim e, potrebna je potpora za usklađivanje državnih inicijativa sa smjernicama OECD-a i tu pružamo tehničku pomoć zemljama koje nisu iz oecd ali žele uskladiti svoje standarde s našima i trenutno pregovaramo sa Kinom i Kambođom u tom ukviru okviru tog procesa. Spomenut ću samo još jedan komentar. Dakle, postoje državni standardi, ali postoje i inicijative koje proizlaze iz industrije. Mi želimo potaknuti usklađivanje među industrijama, e, tako da imamo pristup prema sektorima, a ne samo bilateralni pristup, tako da OECD pruža i tehničku pomoć u usklađivanju inicijativa predvođenih industrijom sa e, smjernicama OECD-a i tu imamo neke e, projekte za usklađivanje radničkih i socijalnih standarda. Nadalje, što se tiče istraživanja, Mnogo se razgovaralo o malim i srednjim poduzećima. Mislim da je to jedno relevantno pitanje u Europskoj uniji. Dakle, postoji mnogo malih i srednjih poduzeća u sektoru, tako da mi surađujemo sa vašim, e, sa partnerima iz vaše industrije i pokušavamo vidjeti zapravo kako to utječe na male i srednje poduzeće i na koji način izraditi instrumente za njih i pomoći im u provedbi dubinske analize. Hvala lijepo. Hvala. S obzirom da ćete objaviti o istraživanju veljači, mislim da je ovo vrlo pravovremeno. I sada još riječ ima Jean-Marc iz e, nevladine udruge Action Consumateur Travailleur. Hvala. Hvala. Zahvaljujem e, prije svega što ste nas pozvali da vam predstavimo svoje iskustva. Oni koji ne poznaju Clean Clothes Campaign. Riječ je o jednoj međunarodnoj mreži koja okuplja nevladine udruge, ali isto tako i sindikate iz e, tekstilne industrije, zatim potrošače e, te različite socijalne pokrete u Europi i svijetu. Sve te udruge su članice kampanje Clean Clothes a cilj je poboljšati radne uvjete u tom industrijskom sektoru te pružiti potporu radnicima iz e, industrije, pomoći im da se njihova prava poštuju. Ova kampanja sada postoji već 25 godina. Mi smo sudjelovali u svim raspravama vezano uz pripremu vodeće inicijative. E, to traje već e, više od dvije godine, a u ovom trenutku i dalje radimo na tome da potičemo europske institucije da iznesu konkretne ambiciozne inicijative koje će utjecati na stvarne radne uvjete. Mi smatramo da sada postoji prostor za političko djelovanje, dakle ne samo na djelovanje iz privatnog sektora i da se može pronaći odgovor na izazove u tekstilnoj industriji. Da, čuli smo za nesreće kao što je rana plaza i 112 e, ljudi koje su stradali u još jednoj tvrtci. E, I u Pakistanu je e, također u požaru stradalo više od 250 radnika. To se dogodilo prije nesreće u Rana Plazi. Međutim, tu su isto tako i sustavna kršenja ljudskih prava kao što su sloboda udruživanja, iznimno niske plaće, e, prekomjeran broj radnih sati. To vidimo u čitavu industriju, bilo da je riječ o Bangladešu ili zemljama na u blizini Europe, pa čak i nekim državama članicama. Prema tome to je svakako e, jedan element koji treba uzeti u obzir. U posljednjih 25 godina od kako postojimo mi smo dobro analizirali odjevnu industriju. Naši zaključci bit će nešto drugačiji od onoga što je iznijela komisija. Naime, dobrovoljne inicijative koje se temelje na etičkim kodeksima zapravo ne daju rezultate. E, takvi sustavi nisu doveli do značajnog i trajnog poboljšanja radnih uvjeta, niti, se, e, niti su doveli do poboljšanja poštivanja radničkih prava. Naprotiv, mi smatramo da taj model dobrovoljnog pristupa upravo dovodi do nesreća poput onih u Rana Plazi. Dakle, e, društvene, dakle te socijalne revizije koje su se do sada provele u tim, u tim tvornicama nisu e, zapravo pomogle da se izbjegne nesreća. Tako da nam trebaju drugačiji, efikasniji modaliteti rada, e, nešto što će dovesti do rezultata. A i zato smatramo da tvrtke moraju dobiti obvezujuća pravila. Tu postoji nekoliko stvari na kojima smo mi radili. Kao prvo, obvezujući sporazumi o kojima se pregovara u Bangladešu sa lokalnim sindikatom. Dakle, riječ je o sporazumu vezano uz sprečavanje izbijanja požara, i e, sigurnost zgrada, to je jedan pravno obvezujući sporazum koji daje neke konkretne odgovore i konkretno utječe na sigurnost u zgradama. E, ne kažem da je sve idealno što se tiče provedbe, ali to je omogućilo da se spase ljudski životi već sada. I razlika između sporazuma i saveza poduzeća, e, dakle na tom rade američke kompanije, jest u sljedećem, ovom sporazumu se pregovara s radnicima i on je pravno obvezujući za razliku od ovog saveza koji sam spomenuo. E, dakle, to su dvije različite inicijative. Kada analiziramo njihov učinak, možemo vidjeti da uistinu postoji razlika i da se zapravo mnogo više toga postiže sporazumom i lakše je provjeriti njegovu učinkovitost jer je transparentniji. To bi bilo što se tiče privatnog sektora, dakle što se tiče naime e, poduzeća sindikate civilnog sektora. E, naš je stav da treba raditi i na obvezujućim propisima za tvrtke kako bi se e, nametnuo taj režim analize, dubinske analize koji bi se primjenjivao u Bangladešu, ali i u nekim zemljama članicama. U tom kontekstu Evropska unija ima ključnu ulogu. Europsko jedinstveno tržište je najveće na svijetu. Europska unija ima e, tu odgovarajuću težinu i za djelovanje. Da bi se to postiglo, najbolje rješenje bi bilo putem zakonodavstva. Spomenut je čitav niz inicijativa koje su pokrenule države članice. Mi smatramo da bi zakonodavna inicijativa na razini Europske unije mogla osnažiti nacionalne inicijative i zapravo bi se mogla odraditi kao dopuna postojećim inicijativama. Već smo rekli da veći broj inicijativa u državama članicama zahtjeva više usklađivanja, zahtjeva definiciju dubinske analize koja će se postavljati kao zahtjev poduzećima, to se sve može učiniti ovdje u institucijama Europske unije i zapravo za to već imamo dobre osnove. Čuli smo za smjernice OECD-a koje se odnose na ovaj sektor. Dakle, mislim da uistinu možemo raditi dalje na harmonizaciji i na jačanju postojećih inicijativa. Kampanja Clean Clothes e, apelira na Europsku uniju da donese zakonske propise i da dakle nametne e, te e, zahtjeve koje se odnose na dubinsku analizu E, vezano uz tvrtke koje su e, aktivne u Europskoj uniji koje rade na eksternalizaciji proizvodnje odjeće. Drugo, e, htio bih reći nekoliko riječi o transparentnosti. Za nas je to prva faza, ali ona je ključna. Svi znamo da se sektor odjevne industrije sastoji od različitih segmenata da je riječ o proizvodnji koja je vrlo kompleksna i netransparentna. I e, zapravo ta netransparentnost je nešto što koči poboljšanje radnih uvjeta i poštivanje prava radnika. Dakle, govorimo o čitavom lancu opskrbe. Navest ću vam jedan primjer. Nakon rušenja Rana Plaze, bilo je teško utvrditi tvrtke koje su zapravo koje su dobivale odjeću od Rana Plaza. to je bilo ključno da bi se na kraju mogla dobiti naknada štete za e, radnike koji su e, dakle stradali ili za članove obitelji stradalih. I to je postignuto zahvaljujući e, jednoj kampanji civilnog društva koja je trajala dvije godine, dakle da bi se uopće potaknulo na to da žrtve dobiju, da nesrećeni dobiju naknadu štete. Jer još uvijek ne postoje obvezujuća pravila koja obvezuju tvrtke da daju naknadu štete. Naši američki kolege koji se nalaze u SAD-u i Kanadi u dva sata su nam dali popis američkih klijenata tih pet tvrtki koje su se nalazile u zgradi. Da bi se moglo identificirati europske tvrtke, trebalo je tražiti nekoga e, iz Bangladeša da prođe kroz ruševine, da tamo pokuša na licu mjesta identificirati europske tvrtke, zahvaljujući etiketama dakle da na taj način identificira koje evropske tvrtke proizvode odjeću u tim pogonima. Dakle, to nisu bili izravni opskrbljivači, nego e, su, nego je taj lanac bio mnogo razgranatiji. I s obzirom da e, nismo imali informacije o opskrbnom lancu, E, nemoguće je zapravo reći, mi samo možemo vjerovati na riječ europskim tvrtkama e, koje su uhvaćene na dijelu, da tako kažem. Ono što mogu reći e, jeste da je to da smo imali čitav niz izravnih izravnih opskrbljivača, odnosno klijenata u Američ, među američkim tvrtkama. Dakle, transparentnost je ključna. Tu se postavlja pitanje konkurencije i povjerljivosti informacije. Međutim, postoji niz tvrtki iz sektora koje su objavile popis svojih e, snabdjevača i čitav niz informacija o njima. Dakle, to je prva faza i to pokazuje da očito nema problema iz perspektive konkurencije. Tako da, evo, mi još jedan put apeliramo na europske institucije i na komisiju da predlože neke zakonske mjere eh, što bi omogućilo da tvrtke koje su prisutne na europskim tržištima budu transparentne, a kada je riječ o transparentnosti zapravo želim reći da je nužno da se identificiraju konkretne tvornice u kojima se proizvodi odjeća pojedinih tvrtki koje su prisutne na belgijskom tržištu. Zašto je to važno? Pa ako se osvrnemo na sporazum za Bangladeš i druge inicijative sličnog tipa, nakon što se te informacije objave javnosti, radnici će znati za koju tvrtku rade i nakon toga tek mogu stupiti u kontakt s tim tvrtkama. Nakon što se e, dakle, zapravo utvrdi sljedivost u lancu opskrbe, naša udruga će moći provjeriti e, da li se tvrtka koja proizvodi u Bangladešu uistinu drži preuzetih obveza u sklopu lanca opskrbe. Što se tiče H&M-a, za sad je to moguće. Unazad dvije godine objavili smo niz izvješća E, vezano uz lanac opskrbe e, proizvodnje H&M-a. Oni su objavili svoj e, lanac opskrbljivača, međutim Carrefour, Primark i neki drugi nisu objavili svoj popis dobavljača, tako da tu postoje razlike i ono što šteta je da one tvrtke koje su preuzele obveze, one koje su najtransparentnije, Danas e, se nalaze pred najvećim, vode svoje kampanje, međutim one koje su manje transparentni to ne rade, tako da mislim da, e, da, da je to ono što, o čemu moramo voditi računa. Što se tiče ovog nacrta izvješća, mogao bih još nešto reći o trgovinskoj politici, a posebno o Bangladešu, o zahtjevu Šrilanke kao važnom e, proizvođaču odjeće da im se vrati status GSP+. Mogli bismo govoriti o mogućnosti da žrtve dobiju naknadu štete ili pak o uvjetima rada, djelatnika u tekstilnoj industriji na samom teritoriju Europske unije. Nažalost, nemamo vremena ući u sve teme. Mi imamo prijedloge za svaku od tih eh, podtema. Mi u svakom slučaju pozdravljamo ovaj nacrt izvješća, premda imamo neke primjedbe. Ono što nam se čini jako važnim jest eh, da dobijemo zakonodavni prijedlog kojim bi se omogućilo da se konačno eh, dakle nametne zahtjev dubinske analize za tvrtke koje aktivno djeluju na europskom tržištu. Hvala. E, željela bih dati e, više vremena našim govornicima. Ovo je prva rasprava na ovom temu, pa sam zato dala više vremena svima, a mi ćemo imati još prilika za ovakve rasprave. E, određeni broj, e, sad su se javili izvjestitelji u Sjeni, Aron Schoenfeld, EPP, Anne Leeds, socijaliste, Judith Sargentinija, Sen Karim, koji je izvjestitelj za paneuropsku trgovinu. Evo, počet ćemo s tim, pa onda idemo dalje.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 I to je dovoljno samo za kratku izjavu. Ovdje e, su u igri vrlo važna pitanja. Ja mislim da je cijelo ovo pitanje vezano uz e, konkretnu industriju, industriju odjeće. No, Sva pitanja o kojima je bilo rasprave vezane su zapravo i u sve druge industrije, sve druge industrijske sektore. Svi su na isti način pogodjeni. Ako se radi o proizvodnji u zemljama u razvoju, u siromašnim zemljama. Možemo reći da postoje sličnosti, naravno da postoje i razlike. u smislu um, razvijenosti zemlje, veličine i slično, no u konačnici smo danas usredotočeni na, na industriju tekstila, odnosno odjeće. Dan je primjer Bangladeša, jer e, upravo zbog katastrofe koja se tamo dogodila u E, sa zgradom Rana Plaza. Ta katastrofa privukla je naravno e, javno pozornost. Šteta je e, da se morala dogoditi takva tragedija kako bismo se mi ozbiljno pozabavili ovim problemom. sada ću pokušati sažiti jer nemamo vremena reći ću da imamo određeni broj problema s kojima se moramo baviti u ovom području. Posljedice su različite ovisno o kojoj zemlji je riječ. Postoji određeni broj opcija na koje možemo e, načina zapravo na koji možemo utjecati na stvari. Mislim da bi po mojem mišljenju jednostavniji pristup bio poboljšati e, zaštitu na radu i sigurnost samih zgrada, tvornica. Upoznat sam sa načelima ekonomije i sam sam bio poduzetnik i upoznat sam sa karakteristikama ove konkretne industrije. te sa ulaganjima koje bi mogle poboljšati e, sigurnost radnika, ta ulaganja ne bi bila pretjerani teret za ove tvrtke. Tu lako možemo steći saveznike, prirodne, prirodne saveznike u vladama zemalja u kojima se te aktivnosti odvijaju. U slučaju samog Bangladeša 80% izvoza dolazi k nama. 15% BDP-a, mislim da bi oni morali moći privući ulaganja u ovu industriju. Međutim, s druge strane, ja ću zaključno reći da je to primjer koliko moramo biti oprezni jer ne možemo uništiti industriju u zemlji. To bi samo pokrenulo val siromaštva i bijede za cijelu, to, cijelu tu državu, cijelo to stanovništvo. Govorimo o ljudskim pravima. Ljudska prava su apsolutno ključna. Dosta toga možemo postići. Kao prvo, E, subjekti u toj državi moraju odigrati svoju ulogu u zaštiti ljudskih prava. Ljudska prava su toliko vrijedna da se ne mogu prevesti u monetarne okvire. Drugi aspekt je zaštita okoliša. Ne znam e, e, koliko je to bitno, ali je definitivno od ključne važnosti sigurnost radnika, gospodarski rast, razvoj, poboljšanje standarda života. Sve to je vezano uz pitanja zaštite okoliša također i tome također trebamo posvetiti pozornost. Prava radnika, što nije sasvim isto kao ljudska prava, o tome smo isto mnogo raspravljali i to je vrlo ozbiljan problem. Gdje je teže ostvariti napredak, ovisi o kojem e, dijelu svijeta govorimo, o Africi, Aziji i Latinskoj Americi, ovisi o stupnju razvoja zemlja i o mentalitetu. Tu moramo uzeti u obzir način na koji ljudi razmišljaju u pojedinim zemljama a ovdje je to teška situacija. U svakom slučaju zaključak bi bio da svi ti predlozi koji su izneseni predstavljaju naše prioritete. Nemojmo zaboraviti da ćemo istovremeno e, razvoj E, određene zemlje može, može biti izognuti i našem negativnom utjecaju. Nisam vas htjela srezati, ali zaboravili smo upaliti sat. Ali doista vas molim da pokušate skratiti svoje doprinose. Vratit ćemo se na ovu temu i bit će prilike da o tome dalje raspravljamo. Anelis. Hvala. Ja ću pokušati se držati okvira. Hvala Lola na vašem izvješću. Hvala i našim e, dragim gostima, uglednim predavačima. Vratit ću se na pitanje, e, da, imali smo e, jako dobru konferenciju u Ženevi i zaključeno je da ne samo da trebamo raditi na ovom dokumentu i na priopćenju komisije, Komunikacije komisije, već se definitivno moramo pozabaviti ovim pitanjem i postići jedan korak prema naprijed. Mislim da bismo trebali e, dobiti malo dublju analizu sadržaja i pogledati nacionalne inicijative, primjerice Njemačku, koja nije dobrovoljna, već doista predstavlja korak prema naprijed, e, vidjeti možemo li tu uzeti kao dobar primjer jer ima već određenih standarda koji mogu biti polazište za sporazum između nevladnih organizacija poslovnog sektora i drugih dionika. Ja bih doista želio vidjeti usklađivanje tih europskih standarda. Osim toga, e, bilo bi mi važno da e, osmislimo nove pristupe recimo recikliranje u Europi. Osim toga, javna nabava je jedan od važnih koraka, a treba naglasiti i održivost Bangladeša u odnosu na Indiju i Pakistan. Pitam se trebamo li uspoređivati doista i neke druge lance nabave kao što su minerali i tako dalje. Mislim da to nije e, toliko vezano sa situacijom sa, e, sa tekstilom. Što se tiče e, održivih ciljeva razvoja, tu dosta žena radi u toj industriji moramo pogledati i koje europske kampanje postoje u tom smislu. Sve zajedno, kad se uzme u obzir i radujem se daljnjim raspravama na ovu temu, imamo izvješće OECD-a koje će biti izdano 8. veljače. Ne znam e, da li Lola e, razmišljaš o tome da se i to uključi u, u naše rasprave možda je teško e, to vremenski riješiti jer mi imamo rok za amandmane drugi veljače. No, nadam se da možda možemo prodiskutirati s vama i vidjeti koje su eventualno važne točke iz toga. Vi ste naglasili dobrovoljno načelo, no mi bismo e, željeli naglasiti i određene striktne smjernice koje bi trebale biti obvezujuće. Hvala. Gospođa Pesera. Hvala. Ja ću pokušati vrlo kratko govoriti jer načelno ono što sam žela reći je e, kao prvo čestitam Loli na poslu, na određenom poslu. Ona je doista utvrdila zajedničke osnove na kojima možemo nastaviti raditi. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni, mislim da ćemo postići dobar konsenzus. Vrlo je korisno E, bilo čuti naše predavače danas i ono što nas e, zanima e, u svim aspektima su pitanja ljudskog dostojanstva, poštovanja ljudskih prava, to bi, to nije e, pitanje e, dobrotvornih organizacija, ovo, mora biti nešto što je pravno obvezujuće, što je sigurno e, i oni koji dobro posluju tim koji na dobar način posluju tim tvrtkama bi trebalo dati preferencijalni, omogućiti preferencijalni tretman, a oni koji loše posluju njih treba penalizirati, kažnjavati, sankcionirati. E, ja bih rekla da Ovdje imamo jedan opći, opći fokus gledajući pozitivni utjecaj na tekstilni sektor. Mi gledamo zapravo samo negativne stvari, ali trebamo pogledati što se u realnosti događa i dobiti brojke za čitav sektor. Jer polovina svih vrijednosti proizvodi se upravo ovdje u Europskoj uniji. Tako da E, svakako trebamo ciljati na to da i dobijemo pravno obvezujući instrument koji će ubuduće spriječiti zloupotrebe i trebamo imati i suglasnost poduzetnika, odnosno vidjeti kako provesti ovaj instrument. Trebamo uzeti u obzir razlike između različitih tvrtki ne trebamo kažnjavati manje tvrtke. 70 ili 80% sektora čine upravo mala i srednja poduzeća. I zaključni komentar, samo ću naglasiti da bi u izvješću bila dobra ideja uključiti e, povećanje svijesti naših građana oni trebaju biti svjesni o načina na koji e, E, njihova potrošnja odvija, i njihova kupovina i tako dalje. Znači, kad govorimo o rodnom, rodnim aspektima, e, žene su naravno njim, uvijek u lošem položaju u tim sektorima, a to je i pitanje maloljetnika i to sve treba biti sadržano u ovom izvješću. Hvala. Đuris Argentini. Hvala. Čitajući nacrt izvješća Lole Sanchez, pokazuje zašto je ona proglašena poštenom političarkom godine. Ovo je apsolutno dobro izvješće. Mi ćemo dodavati neke amandmane, ali to je samo kako bismo ovo dobro izvješće učinili još bolje. Meni je sada 42 godine, mislim da kad sam postala politički aktivna eh, sam imala 15-16 godina i u Nizozemskoj je to već bila važna politička kampanja. I ja sam mogla razumjeti ta pitanja već kao 15-godišnjakinja a sada su prošle godine, a mi i dalje raspravljamo da li dobrovoljni ili obvezujući pristup. to, zbog toga sam doista tužna jer prošle godine je Europska komisija trebala dati zakonodavni prijedlog pa nije dala. E, imamo dobrovoljni pristup, primjerice kao u Nizozemskoj da e, Povjerenstvo za tekstil e, koje je uspostavilo nizozemsko ministarstvo razvoja e, označava nizozemske brendove u tekstilu. Mislim da e, nas to udaljava od obvezujućeg pristupa. Time se takozvanim poštenim markama daje određeni, određena javna pozornost ali zapravo e, to ne znači da ćemo radnicima u Bangladešu e, osigurati bolji položaj ili oni, onima koji proizvode tkanine u Indiji i tako dalje. Ja se bojim da to samo odgađa taj proces obvezujućeg pristupa E, mi smo e, upravo donijeli zakonodavstvo o konfliktnim mineralima e, i zahvaljujem na intelektualnoj podršci tom procesu. Činjenica da sada imamo smjernice za konfliktne minerale doista je pomogla. No, trebali ste napraviti, napraviti prije mnogo godina već smjernice i za, i za ovo. E, već prije mnogo godina su tvrtke trebale slijediti te smjernice, ali ih nisu slijedile Ista stvar je u tekstilu. Kažem opet, sad mi je 42 godine, a prvi puta sam se bavila tim pitanjem sa 15 godina, a ništa se značajno u tom smislu nije dogodilo. Stoga je ovo, mislim, signal i komisiji i vijeću da dobrovoljni pristup, ok, može vas odvesti do neke točke, ali ako se može zaraditi dosta novaca, e onda se stvari koje se čine pogrešno odvijaju izvan naše jurisdikcije Radili smo to i sa naftom i sa dijamantima i mineralima i dječjim radom, a opet ista situacija i sa tekstilom. Ja doista mislim da možemo vršiti te usporedbe jer tekstil nam je čak i bliži od eh, ovih sirovina i minerala. Hvala. Hvala. Pasko himna, izvjestitelj iz odbora Inter. Dobrodošli. Hvala na ovoj e, dobrodošlici. Drago mi je što sam ovdje. E, želim zahvaliti izvjestiteljici na e, izvrsnom izvješću koje je pripremila i zahvaljujem svim predavačima danas. Ja jučer sam predstavila Međunarodni odbor za trgovinu i tamo je bilo nazočno i nekoliko mojih izvjestitelja o sjeni i Također smo naglašavali ova pitanja. E, ja pozdravljam e, proces koji je pokrenula Europska komisija koji uključuje različite dionike u odnosu na ovu inicijativu. E, globalna trgovina u ovom sektoru iznosi oko 3 trilijuna dolara, a tri četvrtine, tri četvrtine radnika u ovom sektoru su žene. Ovo je industrija koja je brojnim zemljama pokazala put prema održivom razvoju. U zemljama kao što je Bangladeš e, ova industrija smanjila siromaštvo i e, povećala e, očekivano trajanje života, odnosno životni vijek, prosječni životni vijek. Definitivno ta industrija ima ko velikih pozitivnih učinaka za onima koji, za one koji ovise o toj industriji u smislu E, toga da im upravo ta industrija osigurava preživljavanje. E, ja e, ću, ja u ovom kontekstu očekujem možda da će ove neke moje izjave naići na neslaganje. Kad sam jučer to predstavio u odboru, bilo je jasno da točke koje predstavljam nisu univerzalno prihvaćene. Kao prvo, pitanje dobrovoljnog pristupa E, moje mišljenje je da dobrovoljni pristup pozitivno pridonosi e, poboljšanju standarda u lancu nabave. Izbjegavanje nekih negativnih e, utjecaja pravno obvezujućih pravila, a to je primjerice gušenje određenih inovativnih fleksibilnih inicijativa koje se prilagođavaju pomacima na tržištu drugom, usklađivanje sve više inicijativa na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini razini trenutačno spriječava globalni pristup i strategiju rješavanja e, ovih pitanja u lancu vrijednosti. Zatim imamo usklađivanje koordinaciju i razmjenu najboljih praksi koja može pridonijeti učinkovitosti već postojećih mjera. E, Europska komisija ne bi trebala duplicirati ili uručavati značajne mjere koje su već uspostavljene i u tom smislu ja sam u komunikaciji izravno sa relevantnim ljudima u komisiji i u drugim nadležnim tijelima. Zatim imamo pristup koji uključuje više dionika. Mi trebamo podržati kolaborativna nastojanja svih dionika u e, cijelom lancu nabave od proizvođača, e, sindikata, nevladnih organizacija, međunarodnih organizacija, vlada i tako dalje. Što se tiče transparentnosti i sljedivosti, ja e, smatram da je to pomoglo zadržati e, promjene u globalnom lancu nabave u smjeru održljivih modela. Što se tiče e, perspektive, rodne perspektive, to definitivno treba uzeti u obzir u parlamentarnim inicijativama E, budući da radna snaga u, u ovom sektoru je definitivno 85% radnika znači su žene, da to je e, ženska industrija tako reći, a često su izložene niskim plaćama i e, teškim uvjetima rada. Morat ćete jako brzo završiti. Da, što se tiče nacrta izvješća, ja se slažem s tim da E, usredotočenost na taj e, rodni fokus e, podržava određene programe no jedna je ključna točka tu da i postoje obvezuju, obvezujuće obvez, znači postoji obveza provođenja dubinske analize i u tom smislu e, izvjestiteljica nadam se da mi može dati više informacija u kojem smjeru će to ići ili koje alternative ovome može predložiti. A što se tiče vremenskog okvira, e, kada će radni dokumenti biti spremni i koje inicijative će biti poduzete ove godine? Hvala vam. Okay, thank you very much. Last... Hvala. Zadnji govornik Izvolite. Ja mislim da smo došli do točke kad moramo reći da moraju postojati isti uvjeti za sve tvrtke. A to znači da nam trebaju obvezujući pravni instrumenti. Kao što je gospodin rekao, Europska unija je najbolja koja bi mogla staviti te instrumente, donijeti te instrumente. Vezano za njemačke, francuske i nizozemske inicijative, čini mi se da smjernice OECD-a su jako dobre u smislu kakvi principi e, bi trebali biti u tim obvezujućim e, pravilima u Europskoj uniji. Daleko smo dogurali sa ovim sa ovim uredbama o konfliktnim mineralima i to je počelo iz smjernica OECD-a, to je bilo eh, od velike pomoći. Međutim, moramo na neki način nagraditi one koji su odgovorni proizvođači, a najbolje ono učiniti to da postavimo sve uvjete za sve. Jednake uvjete za sve. Ovaj izvještaj od Lola Sanchez mislim da je izvrstan, samo jednu stvar bih promijenila donekle, a to je kada spominjete obvezujuća pravila UN-a za ljudska prava. Mislim da moramo osigurati da to ne izbaci iz procesa e, provedbu ranih principa ragi principa, dakle ne smijemo njih izbaciti, to su jako važni stupovi i u EU moramo omogućiti pristup pravosuđu i pravnim lijekovima. Ali ono što sam čuo od komisije, mislim da ne dobivamo nešto važno, dobivamo samo nešto što ćemo koordinirati u Briselu i nacionalne inicijative. Čuli smo zabrinutost da će tvrtke prebaciti proizvodnju u druge države ako donesemo neke obvezujuće propise. Ne odgovoram na ono što ste rekli, gospođo Jager, da moramo pridobiti i potrošače. Najbolji način za to je da imamo taj instrument koji im daje alate da vide gdje se proizvodnja odvija i na koji način. Bit ću razočaran ako dobijemo samo radni dokument koji samo govori trebamo ovo koordinirati i to je sve. Moramo ići dalje od toga. Hvala. Hvala lijepa. E, komisija, želite li nešto reći ili ne? Dobili smo još dodatnih pet minuta. Dakle, komisija nešto želi reći, izvolite. Ponovno, neću ponavljati ono što sam rekla. Mislim da se svi slažemo što se tiče načela i znamo, svi se slažemo o tome kakav rezultat želimo postići. Govorila sam o transparentnosti, koje je naše mišljenje o kampanji podizanja svijesti, o suradnji s dionicima i privatnim sektorom. Mogu ponoviti sve što sam rekla i reći sve o tim inicijativama u pojedinim državama, ali to neće biti dovoljno. Jer sigurnost na radu, time se bavimo i Vision Zero fond je isto prioritet za nas. E, Proizvest ćemo taj radni dokument gdje ćemo objaviti pregled stanja stvari. I nakon tog radnog dokumenta možemo nastaviti u skladu sa smjernicama o boljim propisima. Međutim, morat ćemo obaviti formalne konzultacije, onda se vratiti vama. Naš radni dokument bit će proizveden u isto vrijeme kada i izvješće gospođe Sanchez i nadam se da možemo zajedno dodati mnogo toga tim izvješćima kako bismo se više uskladili s ovim inicijativama koje će se događati u budućnosti. To je sve što mogu reći za sada. Hvala. Zahvalni smo na svim informacijama. Lola, izvolite. Hvala Linda. Prije svega, hvala našim gostima što su danas bili s nama, što su objasnili kakva je situacija u svijetu. Također hvala mojim kolegama na komentarima, primjedbama i hvala prije svega na velikoj podršci ovim obvezujućim, pravno obvezujućim propisima. Mislim da je to ključ e, za rješavanje ovih problema. Nitko ne dovodi u pitanje činjenicu da tvrtke i industrija da doprinose napretku u zemljama gdje im je, gdje im je proizvodnja. Međutim, ako nemamo pravno obvezujuće propise, može se dogoditi loše stvari. Naprimjer, dok e, ropstvo nije zabranjeno, ono nije završilo. Isto se dogodilo i sa radnim opterećenjem, broju radnih stati. On je smanjen samo kad je donešen zakon za to. Kad govorimo o profitu, govorimo da ne bismo smjeli imati utjecaj na to. Međutim, glavna načela trebala bi biti ljudska prava i ništa ne bi smjelo biti veće od toga. i moramo izabrati ili štititi ljudska prava ili da nastavimo sa statusom quo. Ako želimo štititi ljudska prava, moramo obvezati tvrtke da ispunjavaju određene standarde. Ne, ne tražimo ništa preradikalno, mislim da tražimo samo da završe tu praksu povreda ljudskih prava koja se trenutno događa. I mislim da je to dobar temelj, dobra osnova za daljnji rad i moramo slijediti e, ovakva e, pravno obvezujuća propise. Drugog veljače u podne je rok za amandmane. To je početak procesa, ovo izvješće je početak znači cijelog procesa u pitanju tekstilne industrije. Hvala svima. Završili smo na vrijeme. E, Mogli posjetiti koordinator da imamo ručak s maltaškim predsjedateljima u 12.30. Hvala lijepa.